Okay, hello everyone. Can you just have your seat and we will start our... Dobar dan, ako možete zauzeti svoje mjesta da možemo početi sa sastankom našega odbora. Our chairwoman Linda Predsjedateljica Linda malo će zakasniti, no mi ćemo početi sa sastankom i krenut ćemo na vrijeme. Mnogo je toga na našem dnevnom redu. Mnogo ćemo toga i saznati. Pa predlažem da počnemo. Prije svega potrebno je da usvojimo dnevni red. Dobili ste revidirani nacrt dnevnog reda gdje je došlo do promjene točke broj 9 gdje je e, riječ o stanju i pružanju humanitarne pomoći nakon potresa i tsunamija na Sulaveziju u Indoneziji. Glavna uprava EKO će doći kako bi nas obavijestili o najnovijem razvoju događaja. Nemam više nikakvih e, izmjena E, za dnevni red. Možemo li usvojiti dnevni red ovako kako ste ga dobili ili se netko javlja za riječ? Nitko u redu. Hvala vam lijepa. Zatim imamo priopćenja predsjedateljice, e, prije svega kada je riječ o izmjenama u izvjestiteljima. Skupina europskih pučana obavijestila nas je da je došlo do promjene izvjestitelja vezano uz jednu od tema kojima se oni bave. Gospodin Frank Engel je e, odustao od mjesta izvjestitelja vezano uz mišljenje odbora DEVE o privremenom e, izvješću o proračunu za sljedeći višegodišnji financijski okvir, e, o čemu ćemo danas glasovati, a zamijenit će ga gospođa Željana Zovko. Isto vrijedi i za mišljenje odbora DEVE vezano uz e, izvješće odbora za proračun o prijedlogu uredbe vijeća kojom se e, propisuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. E, sljedeća tema je javna rasprava sa europskim institutima Želim vas podsjetiti na javnu raspravu koju ćemo ovdje ugostiti zajedno sa skupinom europskih instituta eh, od srijede 17. Eh, listopada, odnosno proste u srijedu 17. listopada od 14.30 do 17.30. U toj raspravi sudjelovat će Bill Gates i Federica Mogherini. Naziv te rasprave je Inovacija u razvoju budućnost međunarodne suradnje Europske unije. Već ste dobili program eh, za tu raspravu kao i poziv na raspravu, a ovoga tjedna dobit ćete i podsjetnik. Potom nekoliko riječi o izvanrednom sastanku. Izvanredni sastanak odbora DEVE održat će se u Strasburu 12. studenoga kako bismo glasovali o mišljenjima odbora DEVE vezano uz, dva, eh, uz dvije horizontalne teme. To su uredba i odluka, a vezano i uz mišljenje odbora DEVE o izvješću odbora INTA u odnosu na molbu Samoe da pristupi privremenom partnerstvu s Europskom zajednicom. Taj sastanak biti će od 21 do 22. Nažalost, to je bio jedini jedino vrijeme koje nam je bilo na raspolaganju toga dana. nacrt dnevnog reda dobit ćete na vrijeme. Sada smo došli do treće točke dnevnog reda, to su priopćenja komisije, e, pa se obraćam komisiji imate li nam išta za priopćiti. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, samo bismo vam željeli reći da postoje tri dokumenta e, glavne uprave DEFKO koja se pripremaju, a koji su važni i mogli bi vas zanimati. Trebali bi biti objavljeni u listopadu, barem se nadamo da će to biti u listopadu jer smo u finalnoj fazi naših internih procesa. Prvi je dokument koji se tiče akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Riječ je o drugom godišnjem izvješću o provedbi akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Drugi je e, dokument koji govori o rezultatima, a treći govori o sigurnosti prehrane i hrane. To je dokument samo za komisiju i onda imamo zajednički izvješće, e, izvještaj o europskoj sigurnosti hrane e, koji govori o napretku koju su ostvarile i države članice, a i komisija vezano uz prethodne odluke koje se odnose na sigurnost hrane. Dakako, mi ćemo rado doći na sastanak vašeg odbora i ovdje vam e, predstaviti te dokumente, e, odgovarati na pitanja, ostvariti bilo kakvu interakciju kakvu od nas želite. Također vas želim obavijestiti da koliko znamo predsjedništvo Europske unije namjerava pripremiti zaključke vijeća vezano uz ta tri dokumenta za sastanak vijeća za vanjske poslove e, u formaciji vezanoj uz razvoj koja će biti 26. studenog. Hvala vam lijepo. Ima li kakvih komentara ili pitanja? Nema. U redu. Zahvaljujem još jednom. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka broj 4. Ovdje je riječ o ciljevima održivog razvoja povezanih sa zdravljem. Dakle, već tri godine provode se ciljevi održivog razvoja, pa je ovo pogodan trenutak da počnemo razmatrati kako izgledaju prvi trendovi i prvi izazovi s kojima smo se suočili tijekom njihove provedbe. Prošli puta kada smo se na ovom odboru bavili pitanjima zdravlja, bilo je to u Gvineji u travnju ove godine, a također smo na našem odboru u Ožujku imali glavnog ravnatelja Svjetske zdravstvene organizacije i s njime smo razgovarali o jačanju zdravstvenih sustava u državama u razvoju. Cilj održivog razvoja broj 3 povezan je sa 13 ciljeva i 28 pokazatelja. Međutim, zdravlje je dakako povezano i sa brojnim drugim aspektima održivog razvoja. I unutar e, drugih ciljeva također postoje mnoge stvari koje se tiču zdravlja. SDG targets and progress kako bismo bolje razumjeli e, jaz koji postoji između ciljeva održivog razvoja i napretka koji je do danas ostvaren, pozvali smo gospodina Pitera Senca, novog izvršnog ravnatelja e, Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. On je stručnjak za javno zdravstvo e, nakon što je dio karijere proveo i u bankovnom sektoru. Peter Sands imenovan je u studenom 2017. godine izvršnim ravnateljem Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Također smo pozvali i Feni Vojt-Cvinkler, voditeljicu Ureda Europske unije e, za zagovaratelje globalnog zdravlja. Najprije ćemo riječ dati gospodinu Peteru Sencu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem i članovima odbora što su nam dali priliku da vam se danas obratimo i kažemo nešto o ulozi Globalnog fonda za borbu protiv aids tuberkuloze i malarije, koja je dakle naše uloga u promičbi cilja održivog razvoja broj 3. Mi smo najveći globalni davatelj bespovratne pomoći e, vezano uz zdravstvene ciljeve, a jedan od glavnih ciljeva e, cilja održivog razvoja broj 3 jest da se zaustavi širenje AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Globalni fond ima značajnu ulogu u borbi protiv ovih triju bolesti mi predstavljamo 20% ukupnog svjetskog financiranja borbe protiv e, HIV-a. Također predstavljamo gotovo dvije trećine sveukupnog globalnog financiranja borbe protiv tuberkuloze koja predstavlja najvećeg uzročnika smrtnosti od ovih triju bolesti i predstavljamo 57% sveg međunarodnog financiranja borbe protiv malarije. Ukupno je riječ o 4,2 milijarde američkih dolara godišnje koje dajemo kao bespovratnu pomoć. E, radimo uglavnom kroz vlade jer cilj je izgradnja lokalnih kapaciteta, lokalnih zdravstvenih sustava. Najveći dio naših investicija ide u one zemlje koje su najsiromašnije, a imaju najveći teret ovih bolesti. Kao što možete vidjeti, 57% svih sredstava ide u podsaharsku Afriku. Europsko vodstvo je doista bilo ključno i za stvaranje globalnog fonda i za njegov uspješan rad. Države članice Europske unije najveći su donatori globalnog fonda. Oni daju oko polovicu svih naših sredstava e, Europska komisija je četvrti najveći donator koja je izdvojila 475 milijuna eura. Moram reći da su rezultate koje smo ostvarili doista nevjerojatni, pritom sebi ne pripisujem nikakve zasluge jer sam ja imenovan na ovo mjesto tek u studenom prošle godine. Otkad postoji globalni fond, spašeno je oko 27 milijuna života. Možete vidjeti da imamo 7,5 milijuna ljudi eh, u koji su uključeni u primanje lijekova eh, protiv eh, ovog virusa. Dakle, riječ je o doista širokoj kampanji borbe protiv ovih bolesti. Smrtnost od malarije pala je za više od 40%, smrtnost od hiva je pala za više od 40%, smrtnost od tuberkuloze je pala nešto manje, malo više od 20% i upravo zato je potrebno mobilizirati još više sredstava i još veću političku potporu za borbu protiv tuberkuloze na sastanku UN-a koji se održao prije samo nekoliko e, tjedana. Naš je cilj zaustaviti epidemije AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Taj cilj je ostvariv, ali nije u potpunosti e, na nama e, sve što je potrebno učiniti. Suočeni smo s izazovima i potrebno nam je više sredstava. No, mi nismo usredotočeni isključivo na zaustavljanje ovih epidemija. Mi znamo da kako bismo pobjedili doista protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, e, moramo izgraditi čvrste platforme za održivo zdravlje. 27% svih naših ulaganja odlazi upravo u takve e, otporne i održive zdravstvene sustave. Riječ je ovdje o financijskom upravljanju, izobrazbi zdravstvenih djelatnika, e, nabavi, lancima dakle nabave i slično. Dakle, oko milijardu dolara godišnje ulažemo u to da pomognemo zemljama u razvoju da izgrade svoje zdravstvene sustave. To je najveći program bespovratnih e, sredstava za izgradnju zdravstvenih sustava od bilo koje multilateralne institucije. Također smo svjesni da je za održivost ključno mobilizirati domaća financijska sredstva. Na kraju krajeva mi želimo da države mogu same financirati svoje zdravstvene sustave mi smo uspostavili neke mehanizme kako bismo im u tome pomogli, između ostalog sustav sufinanciranja. Od 2015. do 2017. E, za 41% e, poraslo je e, takvo sufinanciranje E, i čitava slika se sada mijenja. Recimo sada po prvi puta vidimo da se više sredstava iz domaćih izvora u Africi ulaže u borbu protiv e, HIV-a nego iz stranih izvora. I još jedna ključna stvar za ostvarenje naših ciljeva su intervencije vezane uz ravnopravnost spolova. Osobito naglašavam izazov s kojim se suočavamo diljem svijeta E, gdje je riječ o zarazi e, hivom e, mladih žena i djevojaka. Dakle, najosjetljivije skupine za zarazu hivom su sada mlade djevojke i žene. Riječ je o duboko ukorijenjenim uzrocima kao što su neravnopravnost spolova, seksualno zlostavljanje i slično. Dakle, ovdje postoje i moralni i ljudski i ekonomski razlozi da se spriječe da mlade djevojke postanu žrtvama zaraze HIV-om. Na kraju bih e, samo htio zahvaliti predstavnicima različitih država članicama kao i Europskoj komisiji na golemoj potpori koju nam daju od samoga početka Dakle, izdvojeno je mnogo novca poreznih obveznika za ovaj globalni fond, no ovo je doista priča koja je imala nevjerojatan učinak. Još nismo završili sa našom zadaćom ako doista želimo ove epidemije iskorijeniti do 2030. godine, moramo u tu svrhu izdvojiti još novca, moramo biti inovativni i raditi još bolje. Sljedeća godina biti će ključna za globalni fond jer to će biti šesti krug financiranja. Financiramo se u ciklusima od tri godine. Uh, u uh, Lionu u listopadu ćemo imati sastanak vezan uz novo financiranje. Ugostit će nas predsjednik Macron. Hvala vam lijepo. Riječ sada ima gospođa Fani Vojcvinkler. Hvala lijepo. Ja radim za nevladinu organizaciju Global Health Advocates. Bavimo se različitim politikama vezanim uz e, zdravlje, uz politike i slično. Dakle, nastojimo vidjeti na koji način Europska unija zapravo provodi e, cilj održivog razvoja broj 3. Nastojimo surađivati sa drugim nevladinim organizacijama kao i sa svim drugim izvorima. Na kraju, na početku, oprostite, nekoliko riječi o provedbi e, cilja održivog razvoja broj 3. Kao što znate, ne postoji strategija za provedbu ciljeva održivog razvoja, e, zapravo nevladino e, nevladine organizacije, civilno društvo očekuju da će se donijeti neka strategija, odnosno očekivali smo da će barem višegodišnji financijski okvir poslužiti kao neka strategija za e, provedbu Um, ciljeva održivog razvoja, međutim to se nije dogodilo, bili smo jako razočarani. Evo sada smo čuli najave da će komisija iznjedriti jedan takav dokument, strateški dokument u prosincu ove godine, dakle tri godine nakon što su ciljevi održivog razvoja uopće doneseni. Teško nam je stoga E, govoriti o provedbi ciljeva održivog razvoja kada ti ciljevi održivog razvoja nisu u fokusu e, politika. Dakle, e, niti niti ciljevi održivog razvoja, niti iskorjenjivanje siromaštva ne spominju se u ključnim dokumentima. Bojimo se da se ciljevi vanjske politike temelje isključivo na interesima kao što su trgovina, ulaganja i slično. Znamo da je za učinkovitost humanitarne pomoći iznimno potrebno da se razmotri kako ta pomoć može doista biti učinkovita. Svi mi koji smo radili na tome znamo da se humanitarnu pomoć mora osmisliti i provoditi na način koji odrede sami primatelji te humanitarne pomoći kako bi ona doista bila učinkovita. Ovdje možete vidjeti kako izgledaju neki tematski programi koje smo izdvojili na temelju srednjoročne revizije utvrdili smo da su upravo ti tematski programi ono što nam pomaže da ostvarimo svoje ciljeve, pa između ostaloga i ciljeve održivog razvoja. U ovom trenutku po našem izračunu e, sredstva koja bi se trebala izdvajati za taj e, program su smanjena. E, naravno znamo da moramo surađivati sa partnerskim zemljama i jasno nam je koji su geografski prioriteti, ali iznimno nas brine ovo smanjenje proračuna u novom prijedlogu proračuna višegodišnjeg financijskog okvira za globalne izjazove smanjenje od 54%. Dakle, ovi mehanizmi su se pokazali uspješnima, pokazali su se učinkovitima. Kad gledamo geografske programe, socijalni sektori su zanemareni i ovi tematski programi su zapravo e, uspjevali postići neku ravnotežu. Sada vidimo da u E, MFF-u samo 10% nacionalnih indikativnih programa se izdvaja za obrazovanje i ovi tematski programi su pomagali da se uspostavi ta ravnoteža. Još jedna važna stvar e, kada je riječ o novim izazovima su e, donatori koji izdvajaju upravo za teme e, vezane uz e, recimo migracije i slično. Pa tu postoji još jedan dodatni rizik da će ove teme biti još više zanemarene. E, no, dakle, upravo za obrazovanje i e, socijalna pitanja čini se da se izdvaja sve manje sredstava zato što se nameću neke druge teme. Iz e, Peterove teme smo također čuli da kada se ulaže u određena područja, onda i zemlje primateljice imaju poticaj da same više izdvajaju za ta područja. U trenutačno višegodišnjem financijskom okviru kad pogledamo recimo e, Gavi, e, dakle taj savez za cijepljenje, e, zatim globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, globalsko partnerstvo za obrazovanje, vidite o kojim je ovdje iznosima riječ, a sada to je dakle preko 7 milijardi eura, a sada imamo samo 3. Dakle, vidimo ovdje da ovo i onako nisu e, ambiciozni iznosi ako želimo ostvariti ciljeve Eh, održivog razvoja. Ako pogledate tematska područja, postoji još 12 tematskih područja koja bi se sva trebala financirati iz ovog iznosa. Dakle, ako želimo biti ambiciozni i ostvariti cilj održivog razvoja broj 3, prije svega parlament koji sada raspravlja o ovim prijedlozima mora se pobrinuti da se e, sredstva za ovu svrhu povećaju na najmanje 5 milijardi eura. Ne znamo kako, što će komisija e, na kraju odlučiti dakle za globalni fond potrebno je izdvojiti 580 milijuna eura. E, to je ono što civilno društvo traži i samim time što financiramo ovu inicijativu imamo mogućnost sudjelovati u nadzornom odboru e, tada možemo doista se pobrinuti za to da se naše europske vrijednosti zastupaju kroz ono što taj fond radi. Dakle, mi kao civilno društvo radimo isto to. Dakle, mi se zalažemo za veća financijska sredstva, ali i sjedimo u nadzornom odboru kako bismo se pobrinuli da oni rade ono što su rekli da će raditi. Hvala vam lijepo. Sada je vrijeme da zastupnici postave svoja pitanja ili iznesu komentare. Gospodin Garez, izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i e, dvama govornicima koji su nas jako lijepo uveli u ovu raspravu. Već se spomenulo pitanje e, jesu li, e, postoje li dostatni resursi za financiranje E, zdravlje u narednim godinama. Ja sam jedan od suizvjestitelja vezano za novi jedinstveni instrument i pitam se to isto pitanje. Hoćemo li imati više sredstava za razdoblje od 2021. do 2027. Međutim, komisija nije namjeravala stvari zakomplicirati. S druge strane, jednako kao i vi, htio bih čuti e, što će reći komisija. Kako će izgledati financiranje e, ovog područja u narednom razdoblju? Sa postojećim instrumentom imamo mješovito financiranje iz nekoliko instrumenata. Konkretno imamo DCI i Europski razvojni fond. Dakle, ja se kao i vi pitam hoćemo li e, hoće li nam komisija osigurati svojevrsnu predvidivost. E, nitko ovdje ne prekorava komisiju, međutim čini mi se da nije sasvim jasno koja su sredstva raspoloživa za globalni fond i za konkretne aktivnosti, te za financiranje e, zdravstvenog sektora u cjelini. Dakle, e, s obzirom na postojeće prijedloge, pitanje je kako komisija namjerava e, sve nas uvjeriti u postojanost tih resursa. Mislim da bismo svi na razini ovog odbora željeli da EU i dalje bude predvodnik. Ranije smo, dakle, u, u, prethodnim razdobljima uvijek smo uh, uspjevali ostvarivati utjecaj na druge partnere. Uvijek smo e, jasno govorili za što se zalažemo. I svaki puta smo se zalagali e, za više toga. pogledamo li e, ukupni proračun, nisam siguran da je to tako. Hvala vam lijepa. Koliko vidim, nema drugih pitanja. Ili možda ipak ima. Evo, izvolite, gospođo Viđovaska. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti gostima i to upravo na njihovim prezentacijama koje su nam ovdje predstavili. Po struci sam liječnica i zbog toga se zapravo i zanimam e, upravo za ovakva pitanja koja možda kao takva imaju medicinsku pozadinu. Međutim, naša današnja rasprava jest upravo o bolestima. I stoga moje prvo pitanje tiče se ovih triju bolesti o kojima govorimo, AIDS, tuberkuloza i malarija, Pitanje je da li možemo koje su to skupine koje su najviše ugrožene. Znamo primjerice da malarija u nekim afričkim državama je istrebljenja. U Sudanu je značajno se smanjio broj oboljelih od malarije. Drugo, možemo li u nekakvom omjeru ukazati koliko financijskih sredstava se koristi za izgradnju infrastrukture, za izgradnju e, bolnica, zdravstvenih ustanova, a isto tako i za osiguranje pitke vode, koliko sredstava se koristi za e, dakle, izobrazbu zdravstvenih djelatnika, jer moramo znati da u mnogo ovih medicinskih područja zapravo sami liječnici kao takvi ne raspolažu nikakvom e, tehničkom opremom s kojom bi se mogli koristiti. Dakle, nemaju rentgen uređaja, sve što im stoji na raspolaganju je e, stetoskop. Pitanje je dakle koliko se Europska unija posvećuje izobrazbi zdravstvenih e, djelatnika i liječnika, a treće pitanje pak koje bih željela postaviti to je dakle antibiotik primjena antibiotika. Znamo da mnoštvo ovih bolesti ima multirezistentnost, pogotovo kad je riječ o tuberkulozi i Svakako bi bilo dobro ne e, primjenjivati nove antibiotike jer nakon istraživanja i nakon stavljanja u promet ovih lijekova E, sam, sam organizam i same klice su otporne na ove antibiotike. To je znači pitanje da li je dio predviđen i za istraživanje i razvoj. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. ja bih se isto zahvalila našim e, gostima na e, ova dva izlaganja koja su važna za nas da bismo vidjeli kako se e, održivi ciljevi razvoja e, provode nakon tri godine. E, za nas je isto tako važno da znamo kakva može biti naša uloga u stvaranju, odnosno u osmišljavanju proračuna, te kako možemo postati bitni elementi, ne bismo li osigurali financiranje, ali i nadzor financiranja u borbi protiv ovih triju bolesti. Prvo pitanje tiče se zdravstvenog sustava. Znamo da su mnogi zdravstveni sustavi e, slabi, da ih treba osnažiti. S druge strane, imamo e, druga, e, druga žarišta na koja se želimo usretočiti. Dakle, imamo jednu, jedno tradicionalno, tradicionalno stajalište i modernu medicinu. Dakle, jako puno puta se zna događati da ljudi odlaze u bolnice ili, e, ili ne odlaze zapravo u bolnici, ne traže medicinsku pomoć jer e, je se boje. E, u treba imati na umu dakle, kako jačati oba sustava, kako dati snažan odgovor, kako osnažiti i one pacijente koji su nažalost e, jako udaljeni od zdravstvenih sustava upravo zbog svoje kulture. Drugo pitanje, vrlo važna tema koju je e, istaknula gospođa e, Vojt Winkler, tiče se činjenice da je da iz dana u dan imamo sve manje sredstava na raspolaganju za jačanje civilnog društva. Imam pitanje za komisiju, ali i za naše e, goste. S obzirom na velik posao koji su nevladine organizacije napravile na terenu, jeste li primijetili nekakvu razliku? Jer puno puta su nevladine organizacije penalizirane ili na neki drugi način kriminalizirane, a sredstva i donacije su u padu. Ne čini li vam se da bi trebalo revidirati financiranje, ne bi li se e, još više pojašao taj e, javni, e, e, ta sredstva koja se koriste u okviru nevladinog sektora. I u zaključku ću postaviti sljedeće pitanje. Imate li na umu činjenicu da je potrebno pojačati infrastrukturu u svim zemljama, uključujući one zemlje tranzita, jer tijekom tranzicije ljudi postaju još ranjiviji? i e, često postaju žrtve različitih bolesti upravo zbog toga što e, dolaze u kontakt s tim bolestima. Zanima me jeste li razmišljali o e, sredstvima kojima će se poboljšati resursi u zemljama tranzita. Hvala vam lijepa. Dajem riječ komisiji. Gospodin Jan Paler, molim vas da budete kratki. Hvala vam lijepa. Europska unija već e, cijeli niz godina e, podupire e, vašu organizaciju još od 2002. i dajemo oko 1,9 milijardi eura od 2002. odnosno 475 milijuna eura za ovo razdoblje od 2017. do 2019. Isto tako je naš izvršni direktor, e, gospodin Peter Senz je e, predstavio e, rezultate koje mi svakako pozdravljamo, a i Globalni fond je isto tako radio na suzbijanju svih triju bolesti, to se inače ne tiče samo HIV-a i AIDS-a, na što su većina dionika usredotočeni, već i na, na malariju, na liječenje i prevenciju i malarije i tuberkuloze. na zadnjem sastanku na vrhu koji se bavi ovim pitanjem e, spomenulo se pitanje e, jačanja globalnog odgovora na tuberkulozu. Isto tako trebamo prepoznati važne izazove u sva tri područja, vezano za sve tri bolesa. HIV, AIDS u ključnim populacijama moraju ostati dalje prioritet, što je naročito e, slučaj kad je riječ o djevojkama, djevojčicama i ženama koje su najosjetljivije skupine, E, u većini e, zemalja, zatim e, malarija i druge bolesti koje se prenose korištenjem igala, a EU inače i dalje pazi na to da podrška iz globalnog fonda dopire do onih kojima je ona najpotrebnija, ne samo u udaljenim zemljama i nerazvijenim zemljama, već i u zemljama pogođenim ratnim sukobima. Potrebno je povećati kapacitete za radi e, učinkovitije korištenja dostupnih fondova. Također je važno pobrinuti se da su sredstva dobro koordinirana s pomoć bilateralne europske podrške e, u sektoru svojim partnerskim zemljama kako bi se zajedno E, radio na jačanju lokalnog zdravstvenog sustava. U tom kontekstu Europska komisija radi zajedno sa globalnom, globalnim fondom ne bi li se poboljšala suradnja učinkovitost i djelotvornost. Jednako tako Europska unija e, pazi na i poduzima danje napore ne li koordinirali e, i pazi na druge inicijative koje provode globalna inicijativa za financiranje i druge. Kao što kaže povjerenik Mimica, Europska unija igra važnu ulogu i e, e, igrat će važnu ulogu na konferenciji 2019. i radi na tome da se i dalje izdaja dostatan iznos sredstava za e, ovo područje. Vezano za financiranje, istina je da su brojke koje su spomenute na koje je predložila Europska komisija da je taj iznos u okviru e, jednog instrumenta obuhvatio iznos koji se e, koji je prije bio obuhvaćen sa više instrumenata, ali to je napravljeno tako zato što da bi bilo lakše i ulagati i e, pratiti isplate. Dionici E, mogu sami potvrditi da e, više iznosa ide na više geografskih lokacija, odnosno više omotnica, što će omogućiti veću podršku i samim zemljama i zdravstvenom sektoru. I dalje će biti moguće financirati globalne inicijative poput globalnog fonda i iz resursa za globalne izazove i za geografske programe gdje globalni fond e, radi, odnosno to su u principu sve zemlje koje podupiramo kroz naš e, program e, razvoja suradnje. E, također će oko 20% resursa za, resursa za razvoj ljudskih resursa biti uloženo u to područje, opet kako bi se nadoknadio ovaj sadašnji nesrazmjer. Dakle, u odgovoru na vaše pitanje kako podržamo edukaciju zdravstvenog osoblja, ne mogu vam reći konkretne ukupne brojke, no mogu reći sljedeće. Mi imamo oko 1,3 milijarde eura koje doprinosimo u sadašnje naše višegodišnje financijskom okviru e, za različite inicijative, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju i njihovu vodeću ulogu u nekim zemljama. Još 1,3 milijarda eura ide u naše geografske projekte na kojima se jača e, zdravstveni sektor u 17 zemalja i to su općenito širi sektorski programi kojima se jačaju lokalni zdravstveni sustavi što uključuje i profesionalnu edukaciju e, na e, dakle i vježbenika i zaposlenika. I nema e, tu jednog ili drugog. Stvari se međusobno ne isključuju, već nam je potreban i globalni pristup kojim se jačaju institucije, ali i usmjerene inicijative kojima e, će se poboljšati postojeći sustavi. Vezano za financiranje nevladinih organizacija, imat ćemo globalne tematske inicijative koje se tiču zdravstvenog sektora ili ćemo imati nacionalne teče, e, natječaje e, koje će pokrenuti europske delegacije. Globalne inicijative poput ovog fonda imaju velik dio e, sredstava koji zasebno dodjeljuju nevladinim organizacijama koje se bave područjem zdravstva i zdravstvenih usluga i stoga na taj način brinu o marginaliziranim populacijama. Hvala vam lijepa. Sad dajem riječ gospodinu Sencu. Imate dvije minute. Evo ja ću samo kratko komentirati. Gospođa Vojska je pitala tko eh, je pod utjecajem tih mjera. Naime, E, tri e, ove bolesti ne zahvaćaju uvijek istu e, populaciju. Međutim, jedna stvar koja jest zajednička svim trima bolestima jest da su ljudi koji od tih bolesti boluju siromašni, ranjivi i marginalizirani dijelovi stanovništva različitih društava. Mislim da to naglašava zapravo E, naglašava koliko je važno da se borimo s tim bolestima i na taj način zapravo nam postaje jasno kako je važna uloga nevladinog društva u globalnom fondu, ali i u e, davanju tih usluga e, marginaliziranom stanovništvu. Odnosno, upravo nevladina organizacija omogućuju da te usluge dopru do marginaliziranog uh, stanovništva. Zatim, kao što ste rekli, rezistencija na antibiotike je velik problem i upravo eh, jedna trećina smrti, eh, smrtnih slučajeva jest uzrokovana antimikrobijalnom rezistencijom. I to jest naše važno područje djelovanja. Radimo u cijelom nizu zemalja i sva naša djelovanja i ulaganja usredotočena su na borbu protiv mikrobijalne rezistencije. Međutim, ne smijemo eh, se zavaravati. Želimo li eh, se boriti protiv rezistencije na eh, antibiotike, moramo se prije svega boriti i suzbiti tuberkulozu kao takvu. Hvala vam lijepa, gospođa Vojt Htjela sam reći nešto vezano o geografskim i tematskim programima. Naime, rečeno nam je da se tematski programi smanjuju, a geografski smanjuju i da ćemo moći e, financirati globalne inicijative preko geografskih programa, ali to nije moguće jer su, jer su to programi koji obuhvaćaju različite resurse. Prema tome, kako ćemo onda ići u različite zemlje, e, i tražiti sredstva iz tih omotnica ako ne možemo zajamčiti da će se ta sredstva namjenski trošiti. Dakle, za to, e, upravo zbog toga govorimo o toj predvidivosti, ali i e, općenito izvedivosti financiranja. Kad govorimo o tuberkulozi i HIV-u, e, to su bolesti koje u europskoj populaciji pogađa najranjivije skupine stanovništva, stoga trebamo sagledati nekakav e, model gospodarskog razvoja koji će biti pravedniji. Dakle, moramo se s tim problemom boriti na samom izvoru. U Europi e, je e, HIV u porastu i tu imamo sve, veću, sve veći udio rezistencije na antibiotike a s druge strane e, na europskoj razini se e, ovo sve pokušava svesti pod jednu posebnu stavku unutar e, jednog programa. Vidim da ćete na sljedećoj točki dnevnog reda razgovarati o obzoru Europa i mislim da se tu zapravo radi o jednom velikom iznosu sredstava za postizanje stg 3 no jedna stvar koju sam zaista htjela istaknuti je sljedeća a to je potreba za e, istraživanjem koje će biti društveno relevantno jer sada pratimo rast i konkurentnost, a s druge strane smatram da moramo imati različite indikatore koji će pratiti utjecaj istraživanja koje provodimo kako bi to istraživanje imalo konkretan utjecaj na stanovništvo, e, na društvo, oprostite. Hvala vam lijepa. Imate jedno, jednu minutu, gospodin Görens. Hvala vam lijepa. Imam jedan prijedlog sastanemo li se sa e, dužnosnicima u zdravstvenom sektoru, ne, bismo, e, ne bismo li razgovarali o tome što mi kao Europska unija možemo učiniti, odnosno ne bismo li razgovarali o učinku Pogledamo li sljedeće razdoblje financiranja i sljedeći jedinstveni instrument. Zanima me opet, hoće li stvari biti jednostavni ili komplicirani? I drugo, prije nego što usvojimo izvješće krajem mjeseca. Zanima me u kojoj mjeri će komisijni prijedlozi utjecati na način rada globalnog fonda. Bilo pozitivno, bilo negativno. Drugim riječima, hoće li globalni fond promijeniti način na koji uprave svojim sredstvima? Ili će nam se ili će nam pomoći da se postigne napredak u ovim temama koje su nama bitne. Dakle, konkretno zanima me što se događa. Koliko je jasno financiranje zdravstvenog sektora u budućnosti? To me zaista zanima. Dakle, ako se na ta pitanja odgovori, mislim da bi nam svima život bio lakši i jasniji. Jer što su stvari e, jednostavnije, jasnije to ih je lakše usvojiti na parlamentu i na odboru. Hvala, možda ćemo kasnije dobiti odgovor od komisije. Ili ste možda ipak vi nešto htjeli reći, gospodin Sans? Moram reći da jako cijenim potršku komisije, međutim, isto tako jako cijenim e, pitanje gospodina Görensa, jer smatram da je zaista jasnoća ključna. Za nas je iznimno važno da bude jasno kako će se stvari financirati, da bismo onda mogli napraviti naš program i e, raditi na ispunjenju e, cilja broj 3. Hvala vam lijepo što ste došli i bili naši gosti. A sada nastavljamo sa dva prijedloga petim i šestim prijedlogom. Dakle, novi okvir za istraživanje inovacije e, i utvrđivanje pravila za sudjelovanje širine rezultata za razdoblje 2017. i I dakle tu imamo prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća u kojem su Dakle, o, e, uspostavi e, obzora Europa, okvirnog programa za istraživanje inovacije te o utvrđivanju pravila i sudjelovanje i širenje rezultata. Mi ćemo zajedno razgovarati o predloženoj uredbi i predloženoj odluci. Dakle, govorim o e, točki 5 i točki 6 dnevnog reda. Imamo predloženi proračun e, koji iznosi više od 94 milijarde eura za ovo razdoblje programiranja. I s tim proračunom Obzor Europa je zapravo najambiciozniji e, dosad e, program koji je posvećen istraživanju i inovacijama. Premda je to primarno program koji će koristiti samo Evropskoj uniji, ovaj program ujedno nudi i neke prilike za zemlje u razvoju i predstavlja nekakve prilike za postizanje ciljeva održivog razvoja. Glavni odbor ITRE ima vrlo ambiciozan eh, plan rada s obzirom na e, glasanje koje je predviđeno na tom odboru 21. E, e, studenog te na glasanje na plenarnoj mini sjednici krajem studenog. Tako gust raspored iziskuje organiziranje još jednog dodatnog sastanka odbora za razvoj DVA u Strasburu 12. studenog kako bismo glasali o dva nacrta mišljenja. Lola Sanchez Kaltenei je naša izvjestiteljica. E, evo, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam Hvala. Mi smo, e, dakle, htjeli da e, se na ovaj način predstave nova istraživanja, odnosno uspostava E, e, ciljeva održivog razvoja. Imajući u vidu e, naše ciljeve, htjeli smo prije svega posvetiti pozornost nekim konkretnim točkama, istraživanju i inovacijama u globalnom zdravlju i bolje pristup lijekovima. Važno je uspostaviti znatnu međunarodnu suradnju koja će se temeljiti na političkoj koherentnosti i suradnji sa trećim zemljama. E, također je vrlo važno e, ostvariti e, održivi razvoj i ravnopravnost spolova te donošenje odluka u suradnji sa civilnim društvom i zapravo otvoren pristup podacima i informacijama koje se tiču financiranju iz javnih sredstava. Vidjeli smo da u prijedlogu komisije nema ozbiljnih obećanja da će se u ovom programu voditi javnim interesom, što više sumnjamo da bismo sa ovim prijedlogom komisije mogli doći do ispunjenja SDGA 3. U zemljama srednjeg i niskog prihoda potrebno je učiniti više – E, stoga je važno ne samo povećati proračun e, za zdravlje, već je i važno imati razumne e, odredbe za pristup biomedicinskim sredstvima i rješenjima. Europski parlament i vijeće su u ovom pogledu donijeli cijeli niz preporuka, naročito onih koji se tiču e, društvenog učinka istraživanja i inovacija u biomedicini. E, kad govorimo o istraživanju istraživanju i inovacijama u e, zdravstvenom sektoru u zemljama u razvoju i u tom području smo isto tako imali neke prijedloge. Međutim, Unija E, donosi nekakva obećanja vezano za zemlje koje nisu članice Europske unije, međutim, kao što smo vidjeli u zadnjim desetljećima, dolazi stalno do smanjenja e, prekograničnih ulaganja e, i na kraju dolazimo do 3% sredstava, barem u okviru obzora, Europa, obzora 2020. Novi okvirni program ima sada priliku povećati mogućnost postizanja STG-ova ako se poveća ulaganje u strateška područja e, u tim zemljama. Smatramo da STG-ovi moraju biti osnova e, za definiranje e, društvenog učinka u svim programima. Povrh učinka prvih učinaka i mehanizama kojima će se jasno definirati kako ostvariti napredak u tim područjima. Dakle, vidimo e, da, da načelo e, industrijske e, konkurentnosti zapravo predstavlja prijetnju novom okvirnom programu. I smatramo da je nova javna politika moguća i potrebna naročito za ovo područje sa konkretnim i opipljivim rezultatima. Moramo se usredotočiti na ekonomsku korist koja će se pretvoriti u e, društvenu korist. Stoga smatramo dosadašnja kretanja opasnima i želimo da se pojasni važnost i prioritet društvenog učinka ciljeva ovog programa, te način na koji su ti ciljevi vezani sa SDG-om. Također je važno da novi program e, odražava ciljeve e, sporazuma iz Pariza i SDG broj sedam, E, moramo e, istraživanje e, velikih zagađivača ostaviti po strani. Dakle, želimo da se već jednom napusti istraživanje fosilnih goriva i da se veći broj, veći dio naših resursa uloži u istraživanje novih alternativnih izvora energije. Također je važno imati etički, na umu etički razvoj našeg društva i e, na, alternativne načine stvaranja novih radnih mjesta. Kad je riječ o civilnom društvu, ja bih voljela samo istaknuti kako je važno e, jasno e, utvrditi prioritete. U tom smislu zalažemo se zato da novi program ne samo da promiče online konzultacije, već i stvarno sudjelovanje civilnog sektora obzor nije uveo jasne garancije e, kojima bi se zajamčilo pravedno korištenje javnih sredstava. Jer to bi trebala biti e, osnova ovog programa. I u zaključku e, mogu reći da su to naše razmatranja koja smo iznijeli u našem mišljenju, a do 24 ovog mjeseca e, smo otvoreni za suradnju, odnosno smatramo da komisija ima još uvijek vremena dati jasnu poruku industriji. Thank you very much. Uh, there was no... Hvala lijepa. Nemamo izvjestitelja u sjeni. E, gospođa Kini, izvolite. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Želio bih e, dati nekoliko napomena i primjedbi kad je riječ eh, a kad je reč o obzoru Europa govorim zapravo u ime svog koleze koji nažalost nije mogao biti nazočan danas i koji kaže da podupire ovaj program kako bi se i tehnološka i znanstvena baza u Europi pojačala kako bismo se suočili sa izazovima u svijetu. Prije svijek je riječ o realizaciji e, ciljeva održivog razvoja koje smo postavili. Samo djelatnosti koje se planiraju u programu Obzora Europa imaju za cilj da se isto tako uvede ravnopravnost između muškaraca i žene, ali isto tako da se pospješi inovativnost e, u području e, istraživanja i razvoja. Hercer Europa želi isto tako predvijeti međunarodna partnerstva, pojačana suradnja između Europske unije i trećih zemalja. To će svakako biti od koristi za obje strane. Ne smijemo zaboraviti isto tako da je u slučaju zemalja u razvoju Europska unija ima izuzetno važnu partnersku ulogu u području inovacija, istraživanja, a isto tako i dijaspora iz Europe je uspostavila izuzetno dobru suradnju. Naše partnerstvo sa zemljama akp zapravo ovakva suradnja može se pospješiti i poboljšati kada imamo isto tako na ovomu i Afričku alijansu, ali isto tako i stvaranje održivih radnih mjesta mora biti osigurani koherentnost između pojedinih financijskih mehanizama koji se već provode, a kad je riječ o korištenju e, fondova, isto tako i mjera zapošljavanja izobrazbe. Obzor Europa bi svakako trebao pojednostaviti mogućnost pristupu sredstvima i to za sve one projekte koje su planirane. To se često može čuti kao primjedba da pristup fondu jest vrlo birokratiziran. U Europi bismo stoga trebali svakako i istražavanje i e, inovaciju pospješivati u posebite onim važnim područjima koje su jednako tako važna i za države u razvoju. Ako želimo e, ove ciljeve državog razvoja, isto tako e, unaprijediti, tada je važno da i istraživanje i razvoj isto tako e, bude primijenjen u području e, bolesti kod razvoja e, cjepiva protiv ebole, a jednako tako važno je da pristup ljekovima ne bude prepečena kroz autorska prava E, sva sredstva iz ovog područja moramo upotrebiti za nova e, sredstva i isto tako za inovativna sredstva. Tehnološki razvoj bi osim toga trebao uzeti u obzir i sve komponente kako bi se mogle i pronaći e, sve one primjene koje kroz inteligentnu poljoprivredu, a isto tako i u humanitarnim dakle situacijama imamo element e, za djelovanje. Ova instrument se treba usredotočiti i na e, dakle, suradnju u području razvoja u svim onim područjima koja su pomalo e, teška i dvojbena. Izuzetno su slabe spoznaje oko um, obzora Europa, stoga moramo učiniti daleko više kako bismo pronašli lakše ove partnere u Europi i ako želimo djelovati u svim spomenutim državama. Hvala lijepa. Gospođa Hvala vam lijepa. Hvala i izvjestiteljici. Ula sam te isto tako i zastupnicima u parlamentu, kao što ste već kazali, Obzor Europa je novi ambiciozan program za inovaciju, istraživanje, te isto tako je važno da moramo naglasiti, a i ranije to već istaknuto da je to jedan od programa u portfelju niza programa u financijskom okviru, e, dakle u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije. Na prvom mjestu želim naglasiti da Obzor Europa jest program koji je otvoren za svaki vid suradnje za partnere iz čitavog svijeta. Također možemo kazati da je to novi pristup e, kada je riječ o otvorenosti e, samom programu, svim članicama, odnosno i svim državama koje imaju izgrađene kapacitete istraživanja i inovacije. Kada je riječ o trećim državama, to će biti isto tako odras želje da se učini više na tom e, području, a poglavito kada je riječ o recipročnom e, djelovanju. Želim naglasiti pored ovoga da najveći broj s, dakle, sadašnjih programa obzora 2020. je obzor Europa koji je posvećen istraživanja inovaciji. Mislimo da tu spajamo prekograničnu suradnju unutar Europe i izvan Europe. To je, čini mi se, jedna jako važna činjenica koju moramo naglasiti. Kad riječ o ciljevima održivog razvoja i samog programa, možete vidjeti da želimo dati svoj doprinos u samoj implementaciji ovih ciljeva. Kao što nam je poznato, sam nadzor nad ovim programom je izuzetno značajan. Čuli smo isto tako da i postoji i volja i želja da se sagleda i način na kako će se ciljevi e, održavog razvoja u području istraživanja u medicini e, pospješivati, a isto tako kad je reč o istraživanjima koja su dosta sveobuhvatna i daleko sežna i dugotrajna e, u usporedbi sa drugim područjima treba nam taj vremenski okvir, a onda isto tako e, vidjeti sam utjecaj programa u usporebi sa inovacijskim komunikacijskom tehnologijom gdje je inovacijski ciklus e, traje svega nekoliko tjedana ili mjeseci, a inovacijski ciklus u medicini može biti čak 10 do 15 godina. Stoga moramo vidjeti modele kako obuhvatiti i ovdje ovaj segment. Postoje zaista dobri modeli koje možemo kada je riječ o implementaciji samih ciljeva održavog razvoja uzeti u obzir. To je jedan e, sustav e, nadzora koji se tiče isto tako i samog skaliranja istraživačkih inovacijskih projekata sigurnosti u e, poljoprivrednoj politici na europskoj e, na dijalogu na visokoj razini između Afrike i Europske unije. Dakle, postoji čitav niz e, pilot programa koje možemo vidjeti kao jednu početnu točku, ali svakako moramo detaljnije sagledati kako sve to skupa u konačnici i realizirati. Pozdravljamo i komentare, dakle i ravnopravnost spolova, to je izuzetno važna tema u upravljanju, ali i u istraživačkom razvoju. Također mislimo da e, smo zaista i ovo u programu obuhvatili u svom svojem obojmu. Sam prijedlog e, predviđa i uključenost e, samih dionika, bilo privatnih ili javnih, e, a to uključuje i civilno društvo u strateškom razvojnom procesu. A ja bih sa svoje strane želila i pripomenuti da civilno društvo i predstavnici civilnog društva su uvijek dobro došli kad je riječ o sudjelovanju u svim akcijama, a isto tako i sami projekti o kojima je riječ u području medicine Imali smo oduvijek i već dugo vremena izuzetno dobru suradnju sa predstavnici pacijenata koji su također pozvani da sudjeluju u ovim projektima koje ćemo financirati. Što se tiče pristupačnosti, mislim da moramo pojasniti da Europska unija i komisija nisu u mogućnosti na bilo koji način eh, obuhvatiti ovo sami, putevi, načini e, kretanja, e, to je riječ istraživača i inovatora. Međutim, kad je riječ o pristupačnosti sredstvima, tada moramo primjenjivati zaista jedan, e, jedan otvoreni pristup podacima i istraživačkim rezultatima, a kroz same programe koji obuhvaćaju ove rezultate. Mislim da je to bilo to. Hvala vam lijepa. Da li bi netko želio komentirati? Naša izvjestiteljica? Ne. Sve je znači bilo u najboljem redu. Ja bih eh, sada samo želila kazati da je krajnji rok za upućivanje amandmane predviđen za 24. listopada u 14. sati. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Prelazimo dakle, na pristupanje sa moje privremenom sporazumu o, o partnerstvu između Europske zajednice s jedne strane i pacifičkih država s druge strane. Samoa je iz skupine najmanje razvijenih zemalja, LDC, e, dakle, izišla još 2014. godine. Kao rezultat toga ona će izgubiti e, evo, program sve osim oružja i dakle, ovaj povlašteni status nakon tranzicijskog perioda koji će završiti 31. prosinca 2018. godine. Od tog trenutka Standard e, suradnje jest e, sporazum o gospodarskom partnerstvu, odnosno općih sustava povlastica koje će se primjenjivati na e, izvoze iz Samoa u Europsku uniju, a koja nije toliko povoljna kao što je to sporazum o gospodarskom partnerstvu. Kako bi ipak Samoa zadržala bestarinski status i pristup europskom tržstvu, Samoa bi trebala e, već e, pristupiti postojećem programu IEPE e iz koje je prema u partnerstvu koji se dakle primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, a koje obuhvaća i Fiji i PNG. Ja bih već sada želila zahvaliti na svim komentarima i E, saslušati ono što će naš izvjetitelj Florent Marcelezi kazati. Izvoli Florent, imaš riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Danas je za nas zaista bitan dan jer smo danas e, čuli kako je izvješće e, stručnjaka o klimatskim promjenama. To je izvješće koje nas podsjeća da moramo ambicioznije i brže reagirati, želimo li e, postići stupnjeve, e, postići e, ciljeve zacrtane sporazum iz Pariza, dakle da spriječimo zatopljenje veće od 1,5 stupnjeva Celzijusa. Također je sasvim jasno da želimo li ispuniti sporazum iz Pariza, da je način koji, na koji to moramo postići je promjena e, trgovanja na globalnoj razini. Stoga imamo e, dosta veliku kritiku predloženog sporazuma jer on nije u skladu s onim što bismo očekivali od jednog takvog sporazuma s obzirom naročito na nove izazove. E, osim toga moramo imati na umu da Samoa nije bilo kakav partner u različitim e, e, događajima koji se tiču klimatskih promjena imali smo različite promjene. S jedne strane imamo zemlje koje su glavne i odgovorne za e, klimatske promjene kao što je Europska unija, a s druge strane imali smo hrabre otoke kao što je recimo u ovom slučaju Samoa koje su digle glas kako bi se čule i glavne žrtve klimatskih promjena poput e, Samoa, Fidžija i drugih. Dakle, oni su, e, upravo su ti otoci glavne žrtve e, sadašnjeg, sadašnjih klimatskih promjena. Ono što mi trebamo raditi jest dakle, naći nekakav obvezujući način da se provedu E, održivi cijevi razvoja i sporazum iz Pariza. Dakle, naći drugačiji način trgovanja na globalnoj razini. Osim toga, mislim da je Europski parlament u zadnjim rezolucijama bio vrlo jasan vezano za e, pravnu obvezu različitih sporazuma i njihovih odredbi koje se tiču globalnog razvoja. Oprostite, održivog razvoja. Imali smo dakle e, sporazum u okviru UN-a i govorili smo o tome kako je važno podijeliti e, odgovornost među različitim dijelovima e, trgovanja i rekli smo da različita poglavlja koja se tiču klimatskih promjena budu u tim sporazumima i da budu te odredbe obvezujuće. I onda opet pred sobom imamo jedan sporazum koji ima neobvezujuće odredbe E, što nismo očekivali. Dakle, pitanje održivog razvoja mora biti obvezujuće i mora biti stvarno izvršivo i održivo. Zatim, Europska unija je na crnu listu e, država koje ne surađuju po fiskalnim pitanjima stavila samo. Znamo da Europska unija ima logičnu politiku prema e, državama koje ne surađuju u poreznim pitanjima. Tu je recimo Europsko vijeće koje nas je podsjetilo da moramo imati na umu to pitanje kada govorimo primjerice o vanjskoj politici, kad govorimo o e, ekonomskim razlozima. I to je recimo slučaj u ovom pitanju. Stoga e, to treba imati na umu kad govorimo o samoji. Dakle, treba imati na umu i trgovinske sporazume jer Europski parlament je u dvije različite situacije jasno naveo da i u situacijama zemalja koje imaju velike fiskalne probleme e, možemo suspendirati nekakve trgovinske sporazume. Dobro, neću sada duljiti, smatram da su to početne e, teme jer mi svi dobro znamo e, kakav je sporazum i koliko je on marginalan kad je riječ o trgovinskom sporazumu između samoje i EU-a. Međutim, stvar je ovdje principa. Stvar je u tome da ovi trgovinski sporazumi moraju biti svojvrstno oruđe koje će nam omogućiti postizanje dviju stvari. S jedne strane sporazuma iz Pariza koji se tiče klimatskih e, promjena i s druge strane održivih ciljeva razvoja. Jer ako to ne radimo, onda ćemo ponovno morati revidirati sporazum koji e, bi trebao omogućavati postizanje tih ciljeva. Dakle, još jednom ističem da se ovaj sporazum sam, samom e, da taj sporazum nije u skladu s onim što bi trebalo e, s čime bi trebao biti, jer e, trebao bi omogućiti postizanje svih onih ciljeva koje smo svi već potpisali. Dakle, Važno je e, da se takvim sporazumima omogući bolji život i ljudima koji žive u Europi i ljudima koji pate upravo od tih klimatskih promjena koje je Europa uzrokovala. Hvala, hvala vam lijepa. Gospođa Kenija. Hvala lijepa. Kao što sam i malo čas e, kazala i želim isto tako Gospođa Stiljka je izvjestiteljica u Sijeni i ne može biti nazočna danas ovdje i zbog toga ću uzeti riječ u njegovo ime. Moramo paziti na interese samo ako imamo isto tako, imamo sporazum o gospodarskom partnerstvu. Izuzetno je važno da i mm, je i samo zatražila pristupanje sporazumu o gospodarskom partnerstvu zemalja AKP-a. E, samo ovaj je samo jedan mali izvodnik u Europskoj uniji, ali peti najvažniji partner u pacifičkoj regiji. Riječ je o pristupu u europskom tržištu, a prekid ovakvog pristupa imao bi daleko sežne posljedice. Izmjena e, slobodnog e, izvoza i kontingenata bi pogodio velik dio izvoza ribarstvo koje čini gotovo 50% ukupne vrijednosti izvoza e, i predviđa isto tako potporu za ovaj dio industrije. A sve ovo bi e, zapravo dovelo u e, na neki način situaciju da se ova riba i dalje prerađuje za izvoz. Jako je važno to spomenuti jer ovaj sektor koji je u znatnom porastu osigurava radna mjesta i za žene. Izgubiti pristup tako važnom tržištu e, svakako treba provjeriti same činjenice. Moramo vidjeti koje su moguće alternative kada bismo e, prepriječili ovaj pristup sporazumu o gospodarskom partnerstvu, pa po Nova Gineja i neke druge države e, bi imali dalje pristup. To ne bi bilo dugoročno rješenje, to bi bio samo nepravedno kažnjavanje same samo. Moramo također e, spomenuti da e, ovakav gospodarstvo partnerstvo nije dugoročno rješenje, bilo bi dobro da veći broj zemalja pristupi sporazumu o gospodarskom partnerstvu i moramo s naše strane provjeriti koje su prepreke e, dakle, jednog sveobuhvatnog sporazuma o gospodarstvom suradnji. Sve ovo što se tiče radnih prava, ljudskih prava, pridržavanje e, okolišnih normi, te isto tako i parlamentarni nadzor, isto tako i civilna društva, sve odredbe se ne uključuju kad je reč o sveobuhvatnom sporazumu, to nije prihvatljivo. Jedan e, privremeni sporazum bi trebao biti prijelazno rješenje, a kad je riječ o dakle jednom konačnom zauhatnom sporazumu između EU-a i zemalja AKP-a. Pri tome treba imati na umu da ovaj e, konačni svobodni sporazum mora sadržavati i održivi razvoj i podupire održivi razvoj, ali isto tako pospješuje regionalni razvoj. Ukoliko veći broj AKP zemalja e, će pristupiti ovakvom sporazumu, tada bi to bio i poticaj za ponovno započinjanje pregovore e, oko sveobuhvatnog sporazuma. Što se tiče održivog ribarstva, sva pitanja treba provjeriti. Neke zemlje u Pacifičkoj regiji e, poduzeli su nove mjere i moramo vidjeti da li se ova mjere u skladu sa onime što je Europska unija i namjeravala. Sada želim riječ dati veleposlaniku Odrejo. Dobrodošli. Hvala vam lijepo. Hvala, gospođo predsjednice. Dozvolite da sa svoje strane zahvalim dvama govornicima koji su doprinijeli upravo ovom dijalogu i ovoj raspravi kad je riječ o pristupu e, moje zemlje sporazumu o gospodarskom partnerstvu. Gospođo predsjednici, želimo pozdraviti ovu razmjenu mišljenja. Očigledno da e, jedan e, privremeni sporazum o gospodarnom partnerstvu je jako važan za moju zemlju iz čitavog niza razloga koji su ovdje spomenuti. Mišljenja smo i mislim da su i drugi to prepoznali da je trgovina jedan od instrumenta upravo za izvršavanje zadataka održivog razvoja, a isto tako i samih ciljeva održivog razvoja ali isto tako i svih ciljeva iz Pariškog sporazuma. Zbog toga upravo u kontekstu ovog i ovakvog razvoja spoznajemo da postoje i e, prilike za nas kako bismo kroz trgovinu e, E, uspostavlja veze sa vama. Moja zemlja je između ovih 37 zemalja koja se smatra malom otočkom državom unutar AKP država. Stoga očigledno da ćete pozdraviti da i mi imamo e, točke koje nas čine ranjivima i neke okolnosti koje nam znatno otežavaju situaciju ukoliko ne bismo imali partnere s kojima možemo trgovati. Ne samo da imamo takvu trgovinu, već isto tako da budemo konkurentni u toj trgovini, a s obzirom da smo izuzetno mali po površini, moramo upravo tražiti niše kad je reč o izvozu. Naravno, očigledno je da nemamo onu s opskrbnu stranu kad je riječ o cjenovnom e, prihvatljivom pristupu, stoga moramo izuzetno naporno djelovati u ovom području kad je riječ o izvoznim e, programima, izvoznim proizvodima. Pitanje klimatskih promjena, dozvolite da budem potpuno jasan i nedvosmislen. Moja zemlja zajedno sa drugim e, zemljama u Pacifičkoj regiji i u drugim dijelovima zapravo su na E, predvodnici e, ovih negativnih klimatskih e, promjena. Ne želimo spominjati bilo kakve udruživanja, niti pripadati bilo kojoj skupini zemalja koja će nas učiniti mogućim u preživljavanju. Za nas klimatske promjene su nešto što je svakodnevnica i posljedice su te koje utječu na našu zemlju. E, očigledno da ne želimo e, na bilo koji način pristupiti sporazume koje će pogoršati još dodatno ovu situaciju u kojoj se već nalazimo. Mi smo također i društvo koje smo zaista prepoznali sam doprinos koje su različiti sudionici tu iznijeli dozvoliti jednu skupinu koju je zaista u središte našeg društva, a kad je riječ o promoviranju implementirajućih aktivnosti u tom pogledu u svakom mjestu imamo e, odbor za žena i upravo u tim mjestima ti odbori za žene su odgovorni za implementiranje svih projekata i aktivnosti, ali isto tako su e, na prednjim crtama kada je riječ o svim onim aktivnostima i u trgovini, a ulje e, kokosa jedan je recimo konkretan primjer. A isto tako ovaj e, odbor za žene je upravo jedan od predvodnika ne samo kad je riječ o poljoprivrednom segmentu, već isto tako i kad je riječ o daljnjoj preradi samih poljoprivrednih proizvoda. Sve ovo je jako važno jer puno toga se govore o ranjivim skupinama. Također mislim da je to nešto što mi zaista vjerujemo da treba E, da ove skupine moraju odigrati svoju ulogu kao i neke druge skupine civilnog društva, ali isto tako i sam sektor koji sudjeluje svakako njihovi doprinosi su izuzetno važni za našu vladu. Međutim, na samome kraju valja istaknuti da je vlada odgovorna, ona preuzima svoju odgovornost za sve ono što se događa. Međutim, to pak s druge strane ne znači da ove različite organizacije neće biti uključene u sam proces i moramo istaknuti da imamo i nacionalno tijelo koje koja je jedna krovna organizacija na i koja okupljava sve nevladine organizacije koja je isto tako jedan dodatni izvor e, novih spoznaja u samom procesu. Dozvolite da još dotaknem jednu temu koja se e, povezuje sa svime ovime, a to je e, dakle i ovaj porezni tretman, odnosno i isto tako i porezni tretman unutar naše države. Prije no što sam došao na ovaj sastanak, primio sam pismo e, predsjednika e, skupine dakle kodeksa ponašanja koje pak sa svoje strane E, se obraća na pismo koje sam ja uputio u studenom prošle godine i kada sam potpuno jasno e, naznačio da smo apsolutno predani suradnji kada je riječ o vijeću i kada je riječ o razmjeni informacija, a isto tako i kada e, je bilo riječi o drugim akcijama koje treba poduzimati to nakon svega E, kada su e, i veleposlanici e, svih europskih država stavili našu državu na popis nekooperativnih jurisdikcija. Mi smo o tome raspravljali, mi smo zaista predani ovom procesu koji se odvija, a i predsjedništvo nas je pitalo da li mogu se suglasiti sa time da ovo pismo bude obznanjeno samog odbora za koreks ponašanja. Ja nemam ništa protiv toga i Moram istaknuti ono što se nas tiče, to je zaista jedna značajna tema upravo za nas u našu državu. Mi želimo biti dakle i ponašati se sukladno međunarodnim pravima, a isto tako i situacija u mojoj državi ne dopušta da bilo koji, na bilo koji drugi način reagiramo. Spremni smo sa naše strane odgovoriti na sva pitanja koja biste eventualno imali, a ukoliko to želite. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada bismo željeli čuti i predstavnika komisije, gospođa Elija Askola. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dobar dan. Drago mi je što imam priliku priliku ovdje uzeti riječ i malo pobliže objasniti o kakvom je sporazumu riječ i činjenicu da Samoa želi pristupiti tom partnerstvu ovaj e, sporazum o partnerstvu Europski parlament je ratificirao 2011. godine i ne postavlja se pitanje je li taj sporazum dobar ili loš. Postavlja se pitanje da je ovdje riječ o malom i e, ranjivom otoku kao što je Samoa koji je izrazio želju da se želi pridružiti tom sporazumu. Po našem mišljenju ovaj sporazum nam pruža priliku za redovni dijalog i e, angažman kroz europske institucije. Samoa već sudjeluje kao promatrač zajedno sa Fidžijem i Papua Novoj e, Gvineom, e, odnosno sudjelovati će, oprostite, 24. listopada na sljedećem sastanku ovdje u Briselu i na dnevnom redu biti će pitanja kao što su ribarstvo, upravljanje ribarstvom, održivi razvoj i e, slično. Biti će tu i razgovora o poreznim jurisdikcijama koje nisu spremne na suradnju. Dakle, to je prilika da Europska unija bude u kontaktu sa tim e, državama, sa tim jurisdikcijama, da s njima razmjenjuje mišljenja. Isključivanje te male otočke države kao što je Samoa iz partnerstva spriječilo bi naš daljnji utjecaj u toj regiji. Ondje trenutačno dominiraju Australija, Novi Zeland i Kina. E, dakle, ovaj sporazum daje nam priliku da ondje širimo svoje vrijednosti i demokratske procese kakve bismo mi željeli vidjeti prilikom donošenja odluka. Dakle, rekla bih da je ovo sporazum o stvarnom partnerstvu. Ovdje nije riječ samo o trgovini, već i o održivom razvoju. E, sporazum o partnerstvu ima i e, odredbu o izvršenju. To znači da odgovarajuće mjere, pravno obvezujuće e, mjere se mogu provesti na temelju sporazuma iz Kotonua u slučaju da dođe do kršenja ključnih odredbi i e, sporazum iz Kotonua upravo takve stvari i traži. Također ovdje postoji i odredba o reviziji kako bi se po isteku sporazuma iz Kotonua mogle napraviti odgovarajuće prilagodbe. Dakle, vrlo su jasno ovdje naneseni uvjeti. Sporazum iz Kotonua e, predviđa mogućnost pokretanja sankcija ukoliko je to potrebno. No, naravno, u svakom takvom slučaju moramo e, pomno izvagati e, argumente za i protiv. U samom sporazumu u članku broj 3 na navodi se da će stranke u potpunosti uzeti u obzir između ostaloga i socijalne i okolišne interese strana u sporazumu i da se e, prilikom donošenja odluka moraju uzeti u obzir temeljna načela kao što su vlasništvo nad pojedinim procesima i slično. E, njegovo veleposlanstvo, veleposlanik Lučo već je pojasnio motivaciju interese svoje zemlje, on je inače doktor ekonomije. E, komisija sa svoje strane doista smatra da bismo Samoji trebali omogućiti da iskoristi ovo već postojeće partnerstvo e, kada ne bismo odobrili ovaj zahtjev, onemogućili bismo bi interes integraciju u e, gospodarske tokove i isključili bismo ih iz razgovora koje mi u sklopu ovog partnerstva vodimo o održivom razvoju. Hvala vam lijepo, gospođo Askola, a ja bih e, sada htjela pitati Florence, e, želite li nešto dodati? Da, samo nešto kratko. Hvala vam lijepa na ovim komentarima, hvala i zastupnicima, odnosno predstavnicima Europske komisije. E, međutim, e, ovdje e, bih htio nešto reći. Da se ne, bude, da se ne stekne dojam da dijalog nije dobar. Ne, upravo suprotno. Dijalog je jako dobar. No, to ne znači da postoje pravno obvezujući instrumenti. Dakle, trenutačno taj dio nije postojeći primjerice postoji mehanizam za e, rješavanje nesporazuma. To je ono što mi tražimo. I dijalog i obvezujuće, pravno obvezujuće e, odredbe. Dakle, mi ne kažemo da ne želimo EPU. Upravo suprotno, želimo veću suradnju i bolju suradnju, ali ono što želimo je sporazum koji će zaista služiti ispunjenju ciljeva koje smo se zacrtali. Dakle, trenutačno ovi sporazumi E, s obzirom na to kako su napisani, nisu u skladu sa načelima koje smo isto tako su potpisali sporazumom iz, iz Pariza. Dakle, nije da mi to odbijamo, već kažemo idemo još jednom e, revidirati one dijelove sporazuma koje su nam bitne i idemo neke odredbe učiniti obvezujućima. Smatram da je vrijeme i da je pravi trenutak da Europska komisija jasno i transparentno djeluje kako bi zapravo uspostavio dobar presedan za naredne sporazume. Zahvaljujemo izvjestitelju Florentu Rok za podnošenje amandmana je 19. listopada u 10 sati. U redu. Okay, everybody. We, now we move... U redu. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o položaju Rohinga, a osobito pitanje zaštite žena i djevojčica. 11. listopada obilježavamo u međunarodnoj zajednici dan kojim želimo skrenuti pozornost na E, posebne okolnosti u kojima žive e, djevojčice i djevojke, njihove potrebe i izazovi s kojima se susjećaju. Prije godinu dana naselje protiv e, Rohinga poraslo je na dramatičan način i to zbog kampanje bijanmarske vojske za koju je međunarodna neovisna misija za utvrđivanje činjenica u Mijanmaru rekla kako je riječ o golemom kršenju ljudskih prava i ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava e, koje e, dolazi do razine naj E, ozbiljnih e, zločina e, sukladno međunarodnom pravu. Ta je misija zaključila kako je nužno provesti kaznene istrage i kazneni progon, a osobito nad eh, generalima koji se nalaze u samom vrhu mjanmarske policije i to u skladu sa trima kategorijama kaznenih dijela prema međunarodnom pravu, a to su genocid, zločini protiv e, čovječnosti i ratni zločini. Osobito uznemirujuća je bila uporaba seksualnog nasilja kao strategije zastrašivanja, teroriziranja ili kažnjavanja civilnog stanovništva. Zbog te kampanje gotovo milijun ljudi pobjeglo je preko granice u Bangladeš i ondje trenutačno žive u nekim od najvećih izbjegličkih kampova na svijetu. Situacija u tim kampovima je iznimno teška. Vidjeli smo slike iz tih e, kampova. Vidjeli smo kako su ih potopile monsunske kiše, da ondje nedostaje e, najosnovnijih stvari kao što su voda, hrana i e, sklonište. Povrh tih fizičkih potreba nasilje nad civilnim stanovništvom izazvalo je duboke traume među žrtvama kojima je potrebna psihološka pomoć. kako bismo e, mogli porazgovarati o situaciji naroda Rohinga i o potrebnoj zaštiti žena i djevojaka, e, uključujući i njihove specifične potrebe. Danas su ovdje s nama Markus Skinner, savjetnik za politike koji se usredotočava upravo na krizu s narodom Rohinga iz Međunarodnog odbora za spašavanje. Gospodin Skinor će nam iznijeti svoju prezentaciju, a nakon toga čuti ćemo i predstavnike službi Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Molim vas, dopustite da još nešto kažem prije nego što dam riječ gospodinu Skinneru zbog e, ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Mijanmaru i Kambođi komisija ozbiljno razmatra mogućnost povlačenja trgovinskih povlastica Mijanmaru i Kambođi, onih povlastica koje dobivaju e, sukladno takozvanom sporazumu o svemu osim oružja koji jamči e, pristup europskom tržištu bez e, ikakvih carina za sav njihov izvoz osim oružja i streljiva. Gospodine Skinner, izvolite. Zahvaljujem vam e, što ste mi dali ovu priliku i zahvaljujem vam što držite ovu krizu na dnevnom redu vašega odbora. Doista smo zahvalni što imamo priliku ovdje razgovarati o stanju vezanom uz žene i djevojke naroda Rohinga. Evo godinu dana nakon što se krenulo sa humanitarnom pomoći i njihovim smještajem u Bangladešu. E, UNHCR je utvrdio da su počinjeni brojni zločini, uključujući i mogući zločin genocida, e, protiv naroda Rohinga, a također je utvrđeno da je došlo i do posebnih napada, uključujući seksualne napade na žene i djevojke. Na temelju njihovih vlastitih izjava E, utvrđeno je da je stanje u pravosuđu e, i pitanje utvrđivanja odgovornosti velik čimbenik koji će utjecati na njihovu eventualnu odluku da se vrate u Mijanmar s obzirom na veoma spor napredak um, i vrlo malo promjena u trenutačnoj situaciji potpuno nam je jasno da poboljšanje života izbjeglica E, naroda Rohingya zapravo ovisi e, o poboljšanju situacija u Bangladešu, a ne o njihovom povratku u Myanmar. Ja sam bio u lipnju u Bangladešu, neposredno prije početka e, kišnog razdoblja i bilo je već tada potpuno jasno da će kiše dramatično pogoršati situaciju u tim kampovima monsuni nisu bili onako loši, dakle onako obilni kao što se očekivalo. Međutim, važno je prisjetiti se E, kako općeniti uvjeti ondje izgledaju e, kada govorimo i o ženama i djeci, djevojčicama, 52% e, svih izbjeglica iz naroda Rohinga u Bangladešu su žene i djevojke. Mnoge od njih su bez pratnje, dakle bez muškarca u obitelji. Mnoge od njih nemaju nikakva prava, to je gotovo na jedinstven način osjetljiva izbjeglička populacija. Nažalost, ono što vidimo u Bangladešu, kao što mnogi od vas znaju, je da iako su došli tamo u sigurne kampove, žene i djevojke i dalje su E, izloženi nasilju, nasilju od strane svojih partnera, a budući da su izbjeglice, nemaju pristup pravosudnom sustavu u Bangladešu i ne mogu ni na koji način reagirati na to nasilje. Zatim situacija u tim kampovima je iznimno loša, oni su prenapučeni, nema dovoljno objekata e, za e, sanitarne potrebe, dakle mnogo toga ondje nedostaje i e, to e, žene i djevojke izlaže dodatnoj opasnosti. Zatim određene norme postoje u društvu Rohinga e, koje ograničavaju kretanje samih žena izvan kuće a također godinu dana nakon što je kriza izbila vidimo da ne postaju bilo kakve prilike koje bi im omogućile da budu samostalne kao što je pristup obrazovanju i slično. Vidimo povećanje u nasilju unutar e, braka, e, sve veće seksualno iskorištavanje, trgovanje e, ljudima i slično. Dakle, potrebno je na odgovarajući način odgovoriti na ovako složenu krizu. Prije svega važno je uvjeriti vladu Bangladeša da otvori svoju granicu za izbjeglice e, iz naroda Rohingya. Važno je objediniti napore i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kako bi se odgovorilo na ovaj egzodus u Bangladeš. Mi kao Međunarodni odbor za spašavanje djelujemo ondje od kolovoza i smatramo da je iznimno važno da se prepozna osjetljiva situacija žena i djece. E, dakle, mi imamo stručna znanja iz 40 zemalja u svijetu e, vezano uz stanje izbjeglica pa i nasilje koje se temelji na spolu. Međutim, to iskustvo nije nužno dovoljno za ono što se događa u Bangladešu. Dakle, e, važno je povećati napore e, kroz partnere koji su u Bangladešu već naporni, naime tam, e, već nazočni, tamo postoji veoma složen proces kada je riječ o registraciji novih agencija, pridobivanje dozvola, viza i slično i često upravo zbog toga e, pojedine programe pomoći ženama i djevojkama e, pružaju upravo agencije u kojima rade ljudi koji nemaju neko iskustva, e, nekog iskustva sa seksualnim nasiljem i rodnim nasiljem. Dakle, tu je riječ o psihosocijalnoj pomoći, e, kliničkom e, liječenju nakon silovanja i slično. Dakle, e, nažalost, takva praksa onda ne poštuje najbolju praksu za pružanje humanitarne pomoći. Primjerice, vidimo da postoje neki prostori za žene u kojima rade muškarci i samim time znamo da to smanjuje vjerojatnost da će žene pristupiti takvim uslugama. Također nas brinu E, širenje, brine nas širenje informacija o žrtvama seksualnog nasilja, e, jer ako se takve informacije šire, ako se njihove osobni podaci ne e, čuvaju, to postoji, to izlaže ih opasnosti da će ponovno biti žrtve nasilja. Europska unija ne samo zahvaljujući svojim donacijama, već i zahvaljujući svojoj političkoj snazi i utjecaju u Bangladešu može mnogo učiniti Također postoji akcijski plan za ravnopravnost spolova Europske unije u kojem jasno stoji da će se Europska unija zalagati za rodnu ravnopravnost diljem svijeta. EU trenutačno predsjeda nadležnim tijelima koja i na taj način također može pomoći da se na operativnoj razini odgovarajući planovi provedu. Dakle, mi imamo tri konkretne preporuke za Europsku uniju. Prva se tiče uvjeta u kampu, dakle nedostatnog poštivanja standarda, što onda e, stvara dotičnu opasnost za žene i djeca. i tu je riječ o temi koju je moguće razmjerno lako riješiti E, druga, e, drugi prijedlog je inicijativa e, za prikupljanje dodatnih sredstava i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini za odgovarajuće aktivnosti kao što su izobrazba, usavršavanje i slično onih koji pružaju pomoć i humanitarnu pomoć na terenu. I kao treće, kada je riječ o mogućoj dugoročnoj krizi u Bangladešu i mogućoj dugoročnoj potrebi pružanja pomoći e, znamo potpuno je jasno da će ova kriza trajati ona je trajala dugo i prije egzodusa u kolovozu 2017. godine i sasvim je jasno da ona predstavlja opterećenje za domaće stanovništvo. Nedavno je u jednoj anketi 85% Bangladešana reklo kako smatraju da djeca naroda Rohinga ne bi smjela ići u istu školu, e, odnosno u škole u Bangladešu. Dakle, potpuno je jasno raspoloženje, no moramo dakle uzeti u obzir utjecaj ove krize na sam Bangladeš odnosno na državu domaćina. Ovo je jedna, jedan primjer načina odnosno primjer situacije u kojoj humanitarna pomoć nije bila usredotočena samo na pružanje same pomoći, već su uzeti u obzir i mnogi drugi čimbenici u Jordanu i Libanonu, recimo ustupci vezani uz trgovinu su napravljeni i uzeti u obzir, a kao uvjet za njih e, se postavila, postavio pristup izbjeglica recimo obrazovanju i nekim drugim uslugama koje mogu e, omogućiti e, samostalni život. Dakle, sličan model u kojem bi se diplomatski napori e, uključili u aktivnosti koje se provode u Bangladešu. Mislimo da bismo mogli dodatno poboljšati situaciju sa izbjeglicama ondje, a osobito sa ženama i djevojkama. Hvala. Hvala i vama. E, situacija ondje je veoma teška i čuli smo od vas nekoliko prijedloga koji bi nam mogli omogućiti da bolje upravljamo ovom situacijom. Riječ bih sada dala Andruli Kaminari. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, neću ponoviti ti stvari o kojima je govorio gospodin Skinner i sa kojima se uvelike slažemo. Govorit ću o situaciji u Bangladešu, ali i u situaciji u Mijenmaru. počet ću od Bangladeša. Točno je da taj golemi izbjeglički kamp je najveći kamp u svijetu. Ja sam bila ondje tijekom monsunskog razdoblja vi ne možete zamisliti u kakvim uvjetima ti ljudi žive Dakle, čitavo područje koje je vlada Bangladeša dala za potrebe kampa nalazi se na nizu brežuljaka, na nizu e, brijegova koji su nekada bili pod šumom. E, ta stabla su posjećena kako bi se otvorio prostor za nastambe, međutim sada je tamo blato do koljena, uvjeti su doista nemogući. E, ljudi žive u iznem iznimno teškoj situaciji upravo zbog tog prostora u kojem se nalaze, a ako pogledate situaciju e, koja se odnosi na žene, djevojke, e, već ste čuli da više od 50% svih u kampu su žene i djevojke, njihova situacija je još mnogo teža. Posjetila sam čitav niz tih takozvanih prostora koji su namijenjeni za sigurnost eh, obaju spolova. Čula sam stravične priče. Žene kažu kako su im eh, bebe bacane u rijeku, kako su im rođaci ubijeni, nisu htjeli niti govoriti o tome ili ako su govorili o silovanju kroz koje su prošli. Vidite na njihovom licu da su preživjeli nevjerojatno nasilje. Danas postoje dijelovi E, kampa u kojima postoje sigurni prostori i dijelovi kampa u kojima takvi prostori ne postoje. To treba poboljšati. Također, način na koji se upravlja tim e, kampom vodi do povećanog nasilja e, među spolovima i to u Bangladešu. Dakle, dijelovi kampa su odvojeni, ondje imate osobu koju imenuje e, bangladeška vlada i koja ima potpuni nadzor nad određenim brojem objekata u kojima ti ljudi žive, ne možemo to ni nazvati kućama. Naveće ondje e, nisu nazočni nikakvi međunarodni promatrači, nikakve humanitarne udruge, dakle ti ljudi koji upravljaju kampovima imaju potpunu kontrolu. Samim time, ako je žena silovana, ona neće takvoj osobi prijaviti silovanje. Zatim čuli smo e, također da neki od tih ljudi koji bi trebali štititi dijelove kampa zapravo sudjeluju u onome što se ondje događa. Dakle, znam da je jedna od vaših preporuka ta da se poboljša stanje u kampovima. Mi sada razgovaramo sa UN-om jer situacija, odnosno način na koji se upravlja tim kampovima u ovom trenutku se mora promijeniti. To se mora promijeniti, s time se u potpunosti slažem. Situacija u suradnji između UNHCR-a i Međunarodne organizacije za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 mobilnost se također e, promijenila, poboljšala, međutim to još uvijek nije dovoljno. U svakom slučaju nasilje se ni na koji način ne može opravdati, ali to je nešto što se često događa kada imate mnogo ljudi koji žive na istom mjestu, e, dakle u velikoj e, gužvi, velika gustoća naseljenosti, a pritom im je ograničeno kretanje dakle ne mogu se kretati. Dakle imamo partnersko nasilje, ali nasilje nije samo partnersko. Imamo i nekoliko dobrih primjera koja ne smijemo zanemariti. Neke od Rohinga žive izvan kampova u određenim selima gdje su primljeni. Ja sam posjetila jedno od tih mjesta gdje mi pružamo pomoć ne samo Rohingama, nego i E, domaćim zajednicama, onima koji ih ugošćuju, dakle ondje žive zajedno, tamo također postoje predstavnici e, iz upravljačke strukture kampa i e, ono što sam primijetila i predstavnici Rohinga u tim E, tijelima i predstavnici tih sela u kojima oni žive tražili su da omogućimo određenu vrstu obrazovanja za djevojke u dobi od 12 do 18 godina i to zbog različitih razloga. Kao prvo, kako bi one mogle nešto raditi jer nakon dobi 12 ili 13 godina ne dopušta im se da izlaze iz kuće i s druge strane kako bi mogle zaraditi neki novac i udati se sa 18 godina jer to je također jedan od tamošnjih e, običaja. Dakle pristup obrazovanju za mlade djevojke je nešto što su od nas tražili i izbjeglice iz naroda Rohinga, a i njihovi domaćini. obrazovanje je doista ključno. E, dakle, ono malo što omogućavamo, e, što uopće smijemo omogućiti, jer postoje ograničenja na obrazovanje, kakvo obrazovanje možemo pružiti rohingama. E, to obrazovanje nije niti na jeziku rohinga, jer to je zabranjeno, nije niti na jeziku koji bi oni poznavali, jer je E, to jezik koji se govori u široj zajednici ondje u Bangladešu gdje se nalaze, već to mora biti na burmanskom jeziku što je jezik koji većina te djece ne poznaje. Dakle, oni kod kuće govore jezik rohinga, izvan e, kuće čuju bangladeški jezik, međutim obrazovanje mogu primiti samo na e, jezik jeziku eh, koji je za njih treći jezik, a to je burmanski jezik, što je sasvim sigurno također neprikladno. Eh, Bangladeška, eh, Bangladeškoj vladi, međutim, sasvim sigurno treba čestitati što su primili toliki broj izbjeglica. Ne smijemo zanemariti činjenicu da su im dopustili da uđu u Bangladeš, ali što se tiče nekih e, pitanja, poput pitanja obrazovanja, jezika za obrazovanje e, mladih djevojaka i slično, stajalište bangladeške vlade mora se promijeniti. Kada je riječ o humanitarnom zahtjevu da se odgovori na potrebe Rahinga u Bangladešu tražilo se 950 mi, eh, milijardi dolara. Eh, samo dvije trećine tog novca smo E, doista i prikupili, što je također jedno od pitanja koje nas spriječava u tome da pružimo bolju pomoć jer postoji e, golemi nedostatak sredstava. U proteklih 12 mjeseci komisija je izdvojila 65 milijuna eura za ovu svrhu na strani Mijanmara, jer nemojmo zaboraviti da Rohinge dolaze iz Mijanmara, ondje postoji oko 600 tisuća e, pripadnika naroda Rohinga, e, Dakle, u kolovozu 2017. situacija je onda bila iznimno teška, a u međuvremenu mi ni nemamo pristup tom području. Dakle, te Rohinge se nalaze u um, ničijoj zemlji između dviju zemalja i nije jasno što će se s njima dogoditi. E, što se tiče E, situacije u samom Mijanmaru. Većina njih, e, većina Rohinga živi u određenim kampovima gdje imaju ograničenu e, mogućnost kretanja, mnogo ljudi se više ondje nalazi nego, e, nego što je broj za koji se isporučuje humanitarna pomoć jer vlada Mijanmara ne dopušta registraciju E, tih e, ljudi. Dakle, oni su, kad je kamp osnovan, registrirali ljude. U međuvremenu su ljudi i dalje dolazili. Međutim, e, vlada Mijenmara nije dopustila daljnju registraciju i mnogi koji jesu ondje nisu evidentirani i samim time ne dobivaju niti obroke, niti nikakvu drugu vrstu humanitarne pomoći. U tom kampu također postoji rodno nasilje. Mnogi mnogi od njih žive u tim dugim kućama, velikim dugim kućama koje su izgrađene prije 5-6 godina. Tamo tadašnja logika bila je da će oni ondje ostati možda 6 mjeseci, možda godinu dana većina tih kuća se u međuvremenu i prevrnula um, ili je u poluruševnom stanju, a zbog njihovih kulturnih vjerovanja neke od mladih djelovaka uopće ne mogu izaći iz tih objekata nakon određene starosne dobi. Dakle, žene iz naroda Rohinga s jedne i druge strane granice su najranjivija skupina. Mi smo mnoge projekte sa svojim partnerima organizirali upravo u cilju zaštite djevojaka i žena ali to svakako nije dovoljno. Potrebno je da se i neke druge stvari dogode i na jednoj i na drugoj strani granice kako bi se život žena i djevojaka olakšao. Na strani Mijanmara smo vidjeli da je došlo do malog poboljšanja u pristupu e, a tamošnjim kampovima, ali kao što kažem situacija je mnogo, mnogo gora nego prije godinu dana. A kad već govorimo o Mijanmaru ne smijemo zaboraviti na još jednu krizu koja se događa u državi Kačini. Dakle, više od deset tisuća e, raseljenih lica je bilo prisiljeno napustiti svoje domove i oni kao i Rohinge žive u onom prostoru ničije zemlje. I na kraju još završni komentar vezan uz stanovništvo zemlje koja je E, primila te izbjeglice, kada isporučujemo humanitarnu pomoć, ne smijemo zaboraviti i na njih koji su e, većinom vrlo siromašni e, kada isporučujemo humanitarnu pomoć za izbjeglice. Hvala vam lijepa. Sad dajem riječ Izabeli. Izvolite. Hvala vam lijepa. Evo, bit ću kratka. Htjela bih samo nadopuniti ono što je već rečeno. Mislim da ću se više osredotočiti na političku perspektivu. Htjela bih istaknuti da Europska unija i visoki predstavnik komisije djeluju politički, ali su posvećeni i e, davanju humanitarne i druge pomoći kako bi se riješila E, kriza Rohingya u Bangladešu, ali i u Mijanmaru. Bila je to tema e, razgovora koji su se nedavno održali. U srpnju smo imali političke konzultacije, konzultacije između EU-a i Bangladeša i razgovarala se o toj temi. Imali smo i generalnu skupštinu UN-a i tu smo imali premijera Bangladeša i opet se razgovaralo o toj krizi. Za nekoliko dana ćemo imati e, sastanak na vrhu u Briselu gdje ćemo imati još jednu priliku razgovarati o toj temi. Dakle, jasna je politička predanost toj temi i kao što sam rekla sad postoji jedna e, rezolucija EU a vezano za odgovornost e, koja je izglasana 27.9. i tu je mehanizam za odgovornost koji će se temeljem tog sporazuma e, uspostaviti, a onda će naravno trebati neko vrijeme da se uspostavi kazneni sud, dakle da se e, i da se dogodi kazneni progon. Vidjet ćemo kako će doći do financiranja i kako će e, se prikupiti sredstva koja su za to potrebna. E, vjerujem da ste upoznati sa izvješćem o prikupljenim činjenicama koje govore o genocidu i o kršenju temeljnih ljudskih prava. Dakle, međunarodni pritisak i pritisak Europske unije na Mijanmar imat će bitnu ulogu rješavanju korijenskih problema koji su doveli do krize. A samo oni korijenski uzrosi koji su na Ananovom izvješću omogućit će siguran povratak izbjeglica. U zaključku želim reći da smatramo da još uvijek postoji potreba za većim naglaskom na povezivanju humanitarne i razvojne pomoći. Jer e, izbjeglice su tu, dakle u Bangladešu i tamo će ostati još neko vrijeme, makar vlada to još uvijek nije spremna službeno priznati. No trebamo biti e, realistični. U Mijanmaru za sad nema napretka, a s druge strane jedna od pozitivnih promjena koje smo vidjeli jest, ako ništa drugo, onda bolji pristup e, posebne zaslanice e, UN-a koja će imati svoj e, ured i koja će moći svima pristupiti, sa svima razgovarati, uključujući vojsku. To nam je mali prozor koji se otvara za uspostavu nove suradnje, za razliku od nekakvog ranijeg stanja gdje nismo mogli niti pristupiti toj zemlji. Što se tiče ove misije u utvrđivanju činjenica, imamo jedan projekt koji vrijedi 50 milijuna i koji je u planu, a tiče se problema izbjeglica, ali i domaćih zajednica u Bangladešu. Fokus će biti na obrazovanju, ali i na sigurnosti hrane. Uh, uh, uh, upravo su se te teme spominjale kao bitne i potrebne. 50 milijuna naravno da nije dovoljno, ali je to smjer u kojem trebamo i dalje raditi. Također imamo jedan manji e, projekt koji se tiče sprečavanja radikalizacije mladih i žena, dakle i djevojaka i mladića u kampovima. Zatim tu jedan projekt koji se ne tiče izbjeglica kampova, se u kampovima, ali se tiče organizacije civilnog društva i e, zastupnika, odnosno odvjetnika koji se bave e, ljudskim pravima, koji će imati edukacije o e, rodnom, rodno uvjetovanom nasilju. Tako da bi se to možda kasnije moglo iskoristiti za ciljne aktivnosti u kampovima. Hvala vam lijepa. Dajmo sada riječ zastupnicima. Gospodin Gijera Salom, izvolite. Hvala vam lijepa. Evo, zamjenice predsjednice. E, hvala i svima vama koji ste nam e, dali svoje izvješća, uključujući Međunarodne organizacije za spašavanje i Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Čuli smo nekoliko slučajeva u kojima ste i sami svjedočili situaciji na terenu. Dakle, rekli ste da ste osobno doživjeli e, i posvjedočili činjenicama da dolazi do genocida i nasilja koje je usmjereno konkretno na žene i djevojke. I očito smo čuli opis e, stanja stvari koje smo mogli čuti sami u medijima i u društvenim mrežama. Međutim, ovdje se ipak e, radi o osobama koje su predstavnici institucija koji rade na terenu. Prva stvar koju po mom mišljenju treba imati na umu jest e, činjenica da su Rohinđe koji su otišli u Bangladeš, odnosno da je taj potez jednak onom koji su E, koje smo imali na obalama Europske unije e, kao posljedica rata u Siriji. Što želim istaknuti? Želim reći da ako smo se mi suočavali sa svim problemima koje smo imali kod tako velikog priljeva ljudi, onda je sasvim lako zamisliti s kakvim će se problemima suočiti e, Bangladeš, naročito s obzirom na to da e, populacija koja prima izbjeglice nije jednako bogata kao što je to europsko stanovništvo, već su oni jednako siromašni kao i ljudi koji im dolaze. Dakle, sve što smo čuli od e, izlagatelja da trebamo razumjeti ili pokušati razumjeti situaciju u kojoj se Bangladeš nalazi i da trebamo razmotriti pomaganje E, Bangladeša je zapravo nešto što nam je strateška, e, strateški cilj i mislim da je jako važno uzeti u obzir siromaštvo e, zemlje u koju te izbjeglice dolaze. Moj drugi komentar je sljedeći. Govori se o tome da trebamo pomoći, da trebamo osigurati hranu, e, sklonište, dakle smještaj i tako dalje. Govorimo o klasičnoj humanitarnoj pomoći za narod Rohinđa. Međutim, isto tako se naglašava da trebamo, trebamo politički djelovati, da trebamo djelovati kroz pravosuđe, ali i strateški. I pojavljuju se svojevrsni prijedlozi koji, su, koji se za sad još uvijek samo formuliraju. Primjerice, govori se o korištenju e, iskustva Jordana i Libanona i to e, na dva načina. Da se prisili Kambođu i Mijenmar, dakle na negativan način. Drugim riječima, E, trebalo bi im oduzeti određene e, prednosti e, koje imaju ako se ne krenu ponašati humanitarno, a s druge strane govori se o tome da Bangladeš treba nekako da Bangladešu treba nekako pogodovati imajući u vidu ono što oni čine skrbeći za tu populaciju za dakle raseljene i izbjegle osobe iz Mijanmara. Moj treći komentar tiče se podrške svojevrsnom polaganju računa. Odnosno, ako ovako ponašanje kojim se krši e, temeljna ljudska prava, kojim se vrši genocid, kojim se e, narušava seksualna i druga prava i sloboda žene, e, ostane nekažnjeno, to nikako nije dobro. Drugim riječima, već je i UN otvorio mogućnost e, polaganja odgovornosti, odnosno e, e, polaganja računa, odnosno snošenja odgovornosti za takvo djelovanje. Stoga smatram da bi Europska unija trebala u tome aktivno djelovati i na određenim međunarodnim pravosudnim instancama pokrenuti postupke protiv Mijenmara a sve to zbog onog što je učinjeno ovim izbjeglicama. Ova komisija, kao što znaju sami članovi komisija, ali i vi isto tako, e, budući da e, sudjelujete u našim raspravama. E, dakle, ovaj odbor je uvijek smatrao pitanje obrazovanja sebi bliskom temom, naročito kad je ovdje riječ o stanovništvu koje broji gotovo milijun ljudi i koji će sasvim sigurno e, povelik broj godina boraviti u nekom području i zapravo se ne zna hoće li se ikad moći vratiti u svoju zemlju. Stoga, tom velikom broju ljudi treba omogućiti obrazovanje kako bi se mogli uključiti u aktivan život u nekom društvu. Bez obzira na e, poteškoće Eh, s kojima će se susretati u Bangladešu ili drugoj zemlji u kojoj završe. Mislim da to isto tako treba biti jedan od naših strateških ciljeva i to su bile teme kojima smo se bavili kad god je riječ o eh, izbjegličkim kampovima. Svi mi imamo iskustva u tome i često smo vidjeli da je obiteljima prije svega važno da njihova djeca dobiju pravo na obrazovanje. I u zaključku ću reći da je obrazovanje dakle, bitno, ali da postoje različiti sporazumi pomoću kojih je recimo pomoću kojih se recimo utjecalo na zemlje poput Jordana koje su otežavali obrazovanje e, djeci djece izbjeglicama. Stoga ono što smo primijenili u slučaju Jordana možemo primijeniti ovdje u slučaju Rohinđa. Hvala vam lijepa. Moram upozoriti da kasnimo već 10, odnosno 15 minuta u odnosu na dnevni red, pa vas molim da budete kratki. Cecilija, izvolite. Hvala vam lijepa. Evo i ja se želim zahvaliti, želim zahvaliti e, izvjestiteljima na svim pruženim informacijama koji se tiču instrumenta koje možemo pojačati i zapravo radnje koje bi se mogli poduzeti. Ja ću biti kratka jer je ono što sam zapravo jer su moji komentari na neki način već spomenuti u Enrikovom izlaganju. Drago mi je da je to već spomenuo. Ovdje je riječ o 700.000 tisuća izbjeglica Prema nekim izračunima tu je 24.000 žrtava. Stvari treba sagledati cjelovito. Međutim, iz političke perspektive isto tako trebamo iznaći e, osnove za podršku. Libanon i Jordan su dobri e, primjeri temeljem kojih smo stekli neko iskustvo koje bismo mogli primijeniti u ovom slučaju i e, ustanoviti jedan sustav koji će imati dugoročne strukture. Naime, ovo su situacije koje iziskuju dugoročne rješenja. Nije sasvim jasno što ljudi misle, e, koja su tu dugoročna e, rješenja, jer e, mislite li da je prebacivanje 100.000 ljudi na jedan otok poput Basančare dugoročno rješenje? Hvala vam lijepa na ovom komentaru. A sad bi bilo lijepo, e, sad je lijepo zapravo što nam je došla naša predsjednica Linda McQueen. Jeste vi traži rič? A ne, niste. Niste, a ništa, onda oprostite. Ne, ja sam imala jedno pitanje. Jesam sam e, došla kad je kolega govorio rekli ste da sve nevladine organizacije noću e, odlaze iz kampa. Je li to igdje tako, e, tako, tako i je li to uopće normalno? Dobro, sad je vrijeme za odgovore. Gospodin Skinner, izvolite. Hvala vam lijepa, bit ću kratak. Lijepo je čuti e, da se stave naglasak na humanitarno djelovanje i političko djelovanje, jer E, dugoračan odgovor i plan je ono što trenutačno nedostaje i što nam je nužno da bi se dugoročno riješili problemi izbjeglica naroda Rohingya. Jasno je da je za to bitno pokrenuti pitanje odgovornosti. Kad je riječ o Basančaru, nas je e, jako e, iz humanitarnih razloga zabrinjavalo seljenje ljudi u jedno područje koje je brdovito, a zapravo močvarno i nepostojanje odgovarajućih uvjeta na tom uvjetu, na tom otoku. E, dakle, zato nemamo komentara, ali stoga smatramo da je vrlo važno da imamo koordiniran i koherentan odgovor međunarodne zajednice koji je za sad fragmentiran nekoordiniran i dok se ta međunarodna reakcija ne usuglasi, bit će teško nametnuti ikakvo koherentno rješenje. Hvala vam lijepa, ostali. U odgovoru na neka pitanja citirala bih dijelove izvješća. E, čime ćete možda bolje shvatiti situaciju. Evo, citiram. U izvješću stoji da je da se genocid nastavlja Dakle, e, o genocidu se ne govori u prošlom vremenu kao nečemu što je okončano. Ne mogu sad to ovdje naći u svojim bilješkama, ali u principu se o genocidu ne govori kao o prošlom događaju, već o tome da je genocid započeo i traje. Da genocid mjenmarske vlasti dalje vrše. To treba imati na umu kad pokušavamo riješiti problem Rohinđa u Mijanmaru. Kad je riječ o obrazovanju i srednjoročnim i dugoročnim rješenjima, daću vam primjer jednog e, projekta koji financiramo u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, gdje domaćini i izbjeglice e, zajedno e, sudjeluju u toj inicijativi sadnje drveća radi borbe protiv deforestacije. Jer upravo je to jedan od problema u kampu, što su tako kratkom vremenu posjećena drveća i ostala su samo ogoljena brda koja, koja su zapravo se odjednom počela urušavati pod e, velikim kišama. To je jedna akcija, jedna aktivnost kojom ih se kojom ih se angažira, ali i kojom se radi na srednjoročnim i dugoročnim rješavanjima e, novih, novonastalih problema. U potpunosti se slažem da treba obraditi pozornost i e, na domaćine. Zašto? Zato što ako ne obratimo pažnju na primatelje izbjeglica koji će vidjeti da su i oni sami siromašni, a s druge strane izbjeglice su te koji dobivaju e, hranu ili nekakve donacije, stvari neće dobro završiti. Dakle, Zbog toga je vrlo važno da i njih uzmemo u obzir, da lokalno stanovništvo koje prima izbjeglice uzmemo u obzir. Jer ne bi bilo dobro da se tu ustvori nekakav osjećaj zamiranja. Kad je došlo do prvog vala, e, lokalna je zajednica bila vrlo velikodušna. E, ugostili su Rohinđe, primili su ih u svoje domove, dali su im da jedu, premda nisu imali hrane za vlastitu djecu. Stoga moramo paziti da svojim djelovanjem ne načinimo još veću štetu. Također se slažem da e, treba nastaviti ove postupke e, koji se, e, koji se tiču rodno uvjetovanog nasilja. I da, neke stvari koje smo naučili nekim drugim krizama ćemo nastaviti ovdje primijeniti. A što se tiče otoka, e, i prošle godine kada je došlo do ovog masivnog pokreta e, vlasti u Bangladešu su odmah rekli da će pokušati stvoriti ispravne uvjete odnosno dogovarajuće uvjete na tom otoku da bi se izbjeglice tamo preselile. Naravno da je međunarodna zajednica odreagirala i podsjetila na načela slobode kretanja ljudi, te je međunarodna zajednica naglasila da je posrijedi otok koji je neko vrijeme čak i potopljen, dakle pod vodom zbog velikih kiša. Eh, vlada u Bangladešu je eh, radila neke radove, međutim, eh, nakon toga je došlo do omogućavanja posjeta. Dakle, agencije i nevladine organizacije mogu doći na teren vidjeti jesu li uvjeti pristojni. Nadamo se da neće doći do masivnog seljenja, ali pitanje otoka je još uvijek otvoreno. Broj ljudi koji se spominjao je nekad bio 100 tisuća, nekad i više. I sljedeće pitanje bilo je li normalno da nikog nema u kampu noću. Pogledamo li kampove u, sjevernom, u, u državi, e, na sjeveru države Rakin, vidjet ćete da e, nema napuštanja kampa noću, pa makar netko rađao i nitko ne može doći u kamp dok ne svane dan. E, mislim, to je normalno, sve je to abnormalno, ali je sve to zapravo tamo sada već uobičajeno. Zatim tu je, to je zapravo posljedica velikog e, manjka prostora zbog čega i dolazi do većeg e, nasilja, naročito rodno uvjetovanog nasilja. Jako je tanka linija između toga hoćete li biti tamo, zagovarati pristup ili povući crtu koju nećete prijeći i e, od, od koje nećete odustati. Hvala. Hvala vam lijepa. Što se tiče e, samog pitanja računljivosti i komentara e, časnog zastupnika da bi Evropska unija trebala odigrati ulogu Europska unija upravo kroz prezentaciju rezolucije Vijeću za ljudska prava ovo učinila i to je dobar rezultat upravo što je ta rezolucija zajednički e, predstavljene i UNDCP, a isto tako Europske unije. To je dobar signal da postoji isto tako i pritisak međunarodne zajednice koji ne dolazi samo od Europske unije i da se ne nalazimo u vakumu. A što se tiče pritiska međunarodne zajednice, jedan je od najjačih e, zapravo oružja koje imamo protiv Mijen-Bara kako bismo upravo ovu neuračunljivost e, mogli suzbiti. Što će učiniti? Da li će e, staviti u pogon jedan mehanizam stabilizacije? To će sve skupa dozvoliti prikupljanje svih dokaza i dokaznih materijala, te isto tako konsolidirati sve E, dokaze najtežih međunarodnih zločina koji su počinjeni u Mijanmaru i koji se još uvijek u ovom trenutku događaju. A ovo sve pak bi trebalo um, ustrojiti put za proganjanje svih tih kaznenih dijela ICC, a isto tako i je učinila korak u tom smjeru. Započeli su sa preliminarnim istragama, a isto tako kad je riječ o deportaciji Rohinđa iz Mijenbara u Bangladeš. Evropska unija je e, i tu dala e, svoju potporu ICC-u e, i samoj akciji koju su oni s tim u vezi poduzeli. Hvala vam lijepa. Sada bismo zatvorili ovu točku. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Sada bih dala, prepustila da predsjednica Linda preuzme rukovođenje ovim našim sastankom. Hvala lijepa. Okay, colleagues, my apologies for not... kolegice i kolege, oprostite što nisam od početka bila ovdje. Neke stvari koje uvijek iznova iskušavamo kada vlakovi, eh, kasne, Eurostar sam propustila dva sata kasne iz Londona, Gospodin e, gospođa evo, zaista potpredsjednica nam je učinila izuzetno e, dobar posao kad reče točka deveta dnevnog reda stanje pruženje humanitarne pomoći. Rečeno mi je da moramo biti sada u zadanim, e, rokovima i da isto tako, kad je riječ o potresu i tsunamiju na Sulaveziju u Indoneziji, zadnje brojke 2000 potvrđenih e, smrtnih slučajeva, tisuće nestalih. E, ja bih e, dala riječ iz dakle, glavne uprave Eko što možemo učiniti, što se može učiniti i što bi smo kao pomoć mogli pružiti narodu. Hvala vam Da, što se tiče samih brojki, E, te brojke fluktuiraju iz dana u dan. Službene brojke jučerašnje 1630, ali nekoliko e, izvora govori o nekoliko tisuća, tisuća 200 tisuća dakle, e, izbjeglih. Sad prve snimke nas dostižu iz mjesta gdje zapravo gdje je zemlja postala E, dakle, apsolutno likvifakcijom postala i progutala čitavo selo, a to je e, vrlo teško uopće pronaći pravu brojku nestalih i, poginulih. Želim kratko reći što u EU s tim u vezi čini 1,5 milijuna eura koje u ovom trenutku sada kroz akcije implementiramo. U kontaktu smo sa vladom a vlada je izjavila da se može koristiti indonezijskim crvenim križom za sve one poslove kada je riječ o spašavanju i traganju. Pored toga, osim ovih izvora sredstava Također i države članice su sa 9 milijuna eura, ono što komisija Europske unije čini i države članice, to je oko 20% e, poziva na pomoći koja se kreće oko 50 milijuna eura. Sve statistike i sve brojke se mijenjaju iz minutu u minutu. E, u najkraćem roku smo uputili e, ljude i prve snimke i fotografije koje smo dobili od Ekostafa Također imamo i aktivaciju programa Kopernikus za hitne slučajeve i sam mehanizam je pokrenut kako bismo kroz e, vrlo detaljne e, pokrenuli sam mehanizam civilne zaštite Danska, Francuska, Njemačka i Španjolska te Ujedine kraljevina koje koje su odgovorile na poziv i isto tako i na pokretanje mehanizma civilne zaštite e, počevši od e, dakle obnavljanja vode pa sve do energetskih e, opskrba i e, skloništa, izgradnje skloništa. Iz glavne uprave Eko smanjenje dakle, rizika i inicijativa same e, vlade u Indoneziji za smanjenje utjecaja u e, katastrofama. Taj projekt je dovršen 2013. godine, međutim izvješća ukazuje na to da su oni bolje pripremljene nego li što bi to bili u nekim možda drugačijim situacijama. Evo time bih e, dovršilo ovo kratko izvješće. Hvala lijepa. Mnogi su pitali upravo što je sa pripremljenosti za ove Katastrofne situacije, ja bih sada dala riječ e, Enrique Guerrero koji je zadužen za humanitarna pitanja. Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Smatram da je tu bitan jedan komentar, a to je da mi još uvijek nismo sasvim svjesni razmjera ove katastrofe. Hoću reći, iz dana u dan je sve jasnije da je žrtava sve više. Jučer ili danas e, sam na TV-u vidio e, prikaz kako voda navire i e, zapravo preplavljuje cijelo područje, pri čemu postaje jasno da su ne samo ljudi poginuli, nego su neki drugi ljudi ostali bez svojih kuća. Dakle, stanje je dramatično i to u raznim područjima za koje još uvijek nismo čuli Postoje različiti sustavi, Galileo i neki drugi satelitski sustavi koji još uvijek trebaju e, dostaviti podatke kako bismo e, shvatili cijelu sliku. Dakle, kriza je u razvoju i toga je bitno da uložimo maksimalne napore, ne bismo li riješili. Um, Hvala lijepa. Nitko se više nije javio za riječ. Vezano uz ovu pripravnost eh, na prirodne katastrofe, da li se moglo učiniti više, da li, da li se mogla priprema izvršiti na boljim eh, osnovama kad je riječ o ovim trusnim područjima. S jedne strane možemo kazati da se moglo toga više učiniti, ali ono što se dogodilo a evo imam tu i grafikon onoga što se iz minute u minutu događalo, zaista postoje jedan sustav ranog upozoravanja koji se koristio u Indoneziji i koji je bio, se oglasio i koji je dao upozorenje za tsunami, ali same kalkulacije koje je sustav učinio da val neće biti tako visoki. Naravno, bilo je znači jedno rano upozorenje na tsunami, ali 45 minuta kasnije E, sve se vratilo u običajnoj situaciji. Dakle, čitava znacena zajednica sada gleda zbog čega se dogodio ovaj krivi proračun. Rana istrage pokazuju da je krize, nekoliko kriza, dakle multiple, e, višekratna kriza se dogodila je prvo strane. Imali smo e, sam zemljopres, nakon toga imali smo podvodni, podvodnu aktivnost koje je upravo sustav nije obuhvatio i nije uspio analizirati podatke i onda smo imali ovo likofakcijski proces koji se dogodio e, i ta način da je zapravo e, poplavljen e, ova mjesta su se našla pod velikim slojem E, samog materijala. Mi smo e, podupirali indonezijsku vladu do 2013. godine s našim programom na nacionalnoj razini. Imaju i Crveni križ koji kao takav e, čini sve ono što se tiče mjera spašavanja i traganja, mogli to sve skupiti bolje, ali ne možemo umanjivati sva ona nastojanja koje su oni i trud koji su uložili. Međutim, prerano je sada u ovom trenutku da bismo bilo što kazali kako je trebalo stvari drugačije. Međutim, evo, imali smo i primjer japanskog zemljotresa i kada ste imali čitav niz događaj u slijedu i ovaj e, višestruki učinak koji se dogodio, to je nešto što se nije moglo predvidjeti po prvim rezultatima. Dogodilo se u 17.02, 17.07 e, rano upozorenje na tsunami, a 20 minuta nakon toga da se ipak tsunami neće dogoditi, vratio se upozorenje sa crvenog u e, stanje, običajno stanje i to je upravo izazvalo ovu veliku tragediju. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom aktualnom izvještaju. Mislim da, zaista se točno fokusirati se moramo sada na traganje i spašavanje, a sve ono e, što će biti kao pouk i svega ovoga možemo analizirati kasnije. Hvala vam lijepa i evo Hvala vam što ste govorili i vezano uz Rohinge, te isto tako i vezano uz potresi tsunami na Sulaveziju. Što kolegice i kolege, sada možemo preći na točku desetu, A to je uspostava Fonda za azil i migracije. Ovo je mišljenje koje dajemo nadležnom odboru Libeu. A upravo to je jedan zakonodavni akt, dakle, riječ je o novom fondu koji treba osnovati i koji će za, e, dakle, zamijeniti u VFO, u novi programa u paketu od 2020. do 2027. godine. Veliko povećanje u ovom e, proračunskom redu 2,6 e, puta povećanja sredstava 10,4 milijarde eura koje se predlažu da budu u fondu, a ideja je isto tako da i države članice e, time upravljaju i granicama, te isto tako nadzor nad granicama. Naš interes kao odbora za razvoj jest da se fokusiramo upravo na segmentu povratka koji se tiče i samog dijela ovog fonda. Eli Schlein, izvjestiteljica, može nam kazati više o tome. Eli, izvoli. Hvala, gospođo predsjednice, što kolegice i kolege komisija je predstavila prijedlog uredbe o uspostavi fonda za izil migracije koji će dati potporu upravljanju migracije i to državom članicama Europske unije i to sa omotnicom 10,4 milijarde eura. Ovo upravo čini i značajan povećanje kad je bilo riječ o razdoblju 2014. do 2020. godine, a to je bilo 6,6 milijardi eura ovo povećanje. Moramo pozdraviti ako će doprinijeti značajnu i učinkovitiju e, isto tako sustav asila i isto tako prihvata kao što je to i Bečki sporazum o e, izbjeglicama. Treće zemlje se mogu priključiti MFU, a isto tako eksterna dimenzija ovog fonda je u središtu pozornosti. Zbog toga je značajno da i odbor za razvoj zaista stvari stvori isto tako i jasne smjernice za zemlje podrijetla te aktivnosti potpore trećim zemljama iz ovog fonda moraju biti jasno naznačene. Članak 5. komisijnog prijedloga ne dovoljno ne specificira područje suradnje koje se mogu podvući pod ovaj fond. Time se otežava da se procjeni sami utjecaj na treće države. Zaista je značajno da suradnja sa trećim zemljama pod onom zazivom imigracije bude ne samo na unutarnje područje, a isto tako i na zakonitu migraciju i readmisiju kao takvu imaju u svom segmentu e, obrade. Dakle, treće zemlje koje trebaju pristupiti e, EU interesima, a isto tako i u upravljanju migracijskim tijekovima suradnja sa trećim zemljama mora biti zasnovana na e, sveobuhvatnom sporazumu, a ne na EU interesima i uvjetovana tistika kad je riječ o upravljanju granicama. Zapravo uistinu možemo reći da ovaj prijedlog kao takav e, naglasak stavlja na EU prioritete i vlastite interese kako bi se povećao povratak i readmisija. Ovo je potpuno jasno ako sami kriteriji za alociranje e, sredstava iz fonda nacionalnim programima uvjetuju da 40% ovog, ovog sredstava će biti namijenjeni samim indikatorima kad je riječ o e, tijeku nezakonite migracije te isto tako i povratima. A to ide na uštrb svih onih akcija kad je riječ o azilu i legalne migracije, integracije u svojim razdobljima, a što pak e, dozvoljava da države članice e, zapravo e, donose odluke o povratu, a da pritom ne uzimaju obzir same rizike za povratnike i moguće posljedice kad je riječ o zemljama iz kojih dolazu izbjeglice. Zbog toga bih predložio da se izvrši jedan rebalans e, ovog e, fonda da bismo imali da primarno imamo e, upravljanje migracijskim tokovima unutar Europske unije te isto tako zakonite puteve i integracijske mehanizme koji s tim u vezi idu. Vi ste vidjeli u nacrtu mišljenja da smo predložili da se izvrši rebalans a time da uhvatimo 40% za pitanja azila, 40% za zakonitu migraciju i integraciju i 20% kad je riječ o suzbijanju nezakonite migracije i povratkom. Jako je važno da, s obzirom na razvoj, osiguramo situaciju povrat ne samo učinkovito, već i trajno, ali isto tako da ovo bude održivo kako i za E, osobe koje se vraćaju iza i središnje države. Ovo sve skupa se ne može učiniti bez e, sveobuhvatne analize u samim državama e, u koje se vraćaju dakle, same osobe, a isto tako i destabiliziranje tih zemalja kako bi upravo ovi povrati mogli doprinijeti novim konfliktima. Iz istog razloga sama procjena fonda treba obuhvatiti i utjecaj na treće zemlje i mora se objelodaniti te biti pristupačan kako bismo imali potpunu analizu parlamente i organizacije civilnog društva s tim u vezi. Već se sada veselim e, s budućoj suradnji sa kolegama i u Sijeni. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, To je bilo potpuno jasno. A što se tiče onih koji su se javili za riječ, za sada je to Mirja. Gospodin Holveni u ime EPP-a. Čast mi je što mogu prvi prozboriti ovome. Prvo bih e, želio istaknuti da smo, da smo tek danas e, popodne dobili tekstualni prijedlog e, i žalim što eto možda ću na neki način tu vidjeti neke greške, ali e, drago mi je što mogu vidjeti ili nacrt, ali neće ova kritika koju ću uputiti biti osobno usmjerena, već je riječ o sadržaju. Dozvolite da sada govorim na svom maternim jeziku. Što se tiče izvornog teksta komisije, zapravo Imali smo jednu drugačiju verziju. Mm, postavite filozofsko pitanje na što ćemo se usredotočiti. Da li ćemo se usredotočiti na ono što je Europsko vijeće istaknulo da e, lokalno pomažemo samim izbjeglicama, to je odluka ipak vijeća, a to se jako malo država upravo u ovom komisijnom prijedlogu. Točka treća i točka deveta, tu se stvari malo ublažavaju što se tiče devete točke, mislim da ovaj tekst možemo izmijeniti baš kad je riječ o samim postocima koji su spomenuti. Ja sam shvatio o čemu je tu riječ i shvatio zbog čega bi to trebalo učiniti jako važno bi bilo da se kod suzbijanja nezakonite migracije moramo poduzeti značajne korake. To je zaista temeljno ako nekog vraćamo e, kući, onda tu e, nećemo imati samo europsku kulturu i to je nešto jedan brutalni čin koji je neprihvatljiv i koji je neshvatljiv u neku ruku, a izuzetno je teško da zamislimo kako će se organizirati takav povratak. E, treća točka, mislim da upravo zbog toga je i problematična, jer ako bismo sve ovo ovako preuzeli, tada bi zapravo bilo nemoguće da uopće izvršimo organizaciju povrata i mislim da da to neće biti nikome u interesu. Evo, to je moje osobno mišljenje. Bliski istok, ali isto tako i Afrika, tu moramo razumjeti jednu polazičnu situaciju, a to je kakav je to život na licu mjesta, koji su razlozi zbog kojih bježe iz svojih matičnih država. Pitanje da li smo mi toliko neodgovorni da ih pozivamo da krenu na ovaj zaista opasan put. I sa ovim tekstom upravo potičemo ljude, to mislim da je neodgovorno, da ih pozivamo da dođu u Europu i nakon toga neće biti više moguće uopće više po ovom predlogu vratiti eh, ove izbjeglice i No, države članice prije svega imaju zadatak eh, pobrinuti se o tome da učine sve što je u njihovoj mm, moći da se u, ipak e, može zadržati ove ljude u e, svojim matičnim državama ili na područjima u kojima je mirnodopsko stanje. NNTO. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjednice. Iskreno rečeno, tek e, sada sam, vidjela sam tekst i nekoliko napomena koje bih željela s tim uveziti istaknuti. nekoliko predloga za izmjenom. Ono što je jako važno za nas je upravo da se povratak e, samih tražitelja azila odvija na zakonit način, jer e, kada ih vraćamo, to mora biti održava situacija. Moramo spriječiti da ti ljudi na bilo koji način budu ponovno izloženi opasnostima situacija mora biti takva da mogu ostati tamo, a ne da ih se ponovno prisiljava da nezakonito e, bježe iz e, svojih e, zemalja. Izuzetno je teško vratiti nekoga u njegovu domovinu, sami sporazumi o readmisiji, to su dobre polazišne osnove i što znači da svi sporazumi u readmisiji moraju biti provjereni i moramo ih eh, ponovno sondirati i vidjeti što u njima zapravo jest zapisano. Hvala lijepa. Mirove Kepere. Hvala gospođo predsjednice. Hvala izvjestiteljici. Mislim da je izuzetno pozitivno da eto imamo ove ciljeve za fond za azil i migracije koje mogu u cijelosti poduprijeti a isto tako moramo se usredotočiti na samu implementaciju ovih vanjskih pitanja i zaista je opravdano da sam fond pokriva i e, ukupno pitanja azila i migracije u svim e, svojim segmentima, tako i vanjsku dimenziju pa isto tako i treće države gdje se može koristiti sredstvo ovog fonda, a implementacijom samih akata svakako moraju biti postavljeni određeni preduvjeti, neki uvjeti kad je riječ o e, humanitarnom pravu kada se koriste ova sredstva uz to ukoliko imamo i akcije koje se poduzimaju izvan Evropske unije to treba svakako obličiti i vidjeti da su oni u skladu sa općim ciljevima samog fonda i da kao tako takve ove akcije ne smiju biti ni na koji način duplicirane s obzirom na ono što se eventualno može postići drugim fondovima i drugim akcijama. Eli je to svakako uzela u obzir a isto tako i prijedlog komisije o amandmanu broj 7, ovo je jasno naznačeno. Kad je riječ o povratku, komisija se pri tome fokusira na dobrovoljne povratke, i mislim da je to izuzetno važno da podupremo dobrovoljni povratak, međutim u fondu bismo trebali imati i određenu dozu fleksibilnosti kako bismo mogli razvijati upravo ovakve programe dobrovoljnog povratka. Ako je netko odbijen kao tražitelj azila, onda bismo mi morali e, vidjeti da se u samu akciju smjere ova sredstva, pa čak i u slučaju da ako i sam povratak nije dobrovoljan i kada imamo implementaciju i kada imamo troškove koji su povezani sa povratkom da se mogu i financirati iz fonda. Postoje neke određene dvojbe oko fokusiranja fonda na e, upravo ovaj povratak ili primjerice kada je riječ kada je riječ o praktičnim pitanjima i svakako bismo se trebali usredotočiti na prvu fazu, a to je integracija migranata, a isto tako moramo i ovdje izraditi neke definicije. Ja bih ipak voljela da se ova prva faza migracijskih mjera e, na neki način podupre. Elin e, prijedlog e, koji govori o tome da ovaj udio 45% bi trebalo usmjeriti ipak E, prema migraciji integracije, odnosno integraciji i migraciji, a zbog toga sam proces kao takav treba usmjeriti i na ove ostale segmente koje je Elin spomenula. Hvala lijepa. Kjenge. Grazie, Hvala lijepa. Hvala isto i Eli na ovom prijedlogu. Ovo je izuzetno važan fond upravo i kad je riječ o mm, obuhvatiti sva pitanja migracije i azila, e, nije riječ o novom fenomenu. Ovo je fenomen koji moramo sagledati u dugoročnom i kratkoročnom smislu, a isto tako sve ovisi o tome kako ćemo kako ćemo rješenja pronaći u sam fond, e, prije svega znači pridržavanjem prava na azil. Tu moramo potpuno jasno utvrditi i načelo non ali isto tako i pridržavanje svega onog što je povezano sa pitanjima ljudskih prava. To svakako mora e, biti uzeto u obzir u sustavu azila i migracije. Što se tiče vraćanja, e, riječ je o dostojanstvu čovjeka. Svi oni koji se dobrovoljno vraćaju mora biti e, zaštićen u bilo kojem smislu ono što je po meni najveći izazov koji se nalazi pred Europskom unijom jest zakonita migracija i integracija. Po mom mišljenju, to je najveći izazov za Europsku uniju. Mi moramo u svakom slučaju kroz e, lokalne političke mjere izgraditi jedan sustav koji će isto tako biti e, tako ustrojen da će se na čitavom području i teritoriju Europske unije e, izgrađivati migracijske integracijske mjere. Također bismo trebali pokušati da sve institucije i vlade budu isključene koje ne provode integracijsku politiku i koje ne žele unaprijediti integracijsku politiku. To je po meni najvažnije, najveći izazov jest povezivanje migracijske i integracijske politike i zakonita migracija s tim u vezi. Hvala lijepa. Hvala komisiji. Gospodin Gregor Gađevski, ne znam da li sam dobro izgovorila, iz glavne uprave HOM. Evo, izvolite. Elena, idi ako možeš isključiti mikrofon. Hvala. Hvala vam lijepa. Ja bih želio zahvaliti na ovim hm, mišljenjima koje su izražena isto tako i na zaista velikom zanimanju vezano uz ovaj prijedlog koji smo uputili u lipnju ove godine. Zaista postoji potreba za značajnim sinergijama, komplementarnosti i kohezijom između ovog instrumenta koji je prvenstveno usmjeren na države članice, a s druge strane isto tako i financijski instrumenti koji su usredotočeni na pitanja e, o, o razvojna pitanja. Predvidjeli smo jednu vanjsku dimenziju u samom fondu i to u sve tri elementa samih ciljeva. I kad je riječ o azilu i zaštiti, zakonite migracije i integracije i isto tako redmisiji i povratku. Svi ovi aspekti, svi ovi vanjski aspekti nalaze se u samom prijedlogu. Oni su preneseni u samo ciljeve koji kao takvi su potpuno jasno izraženi u ciljevima u samom aneksu broj 2 gdje jasno naznačujemo potrebu i isto tako i potrebu za suradnjom sa trećim zemljama Vidjeli smo od samog početka da e, ovo bude jasno naznačeno u samim prioritetima. Kako to učiniti? Postoje načini kako se to može učiniti. Vidjeli ste da ova suradnja može biti uspostavljena upravo kroz ad hoc, e, dakle hitna djelovanja, a isto tako i kroz dugoročne E, mjere suradnje i akcije suradnje. Ono što sam zaista želio naznačiti jest da ovaj instrument prvenstveno e, fokusiran ni instrument Europske unije. Mi smo naznačili isto tako i važnost država članica i u svim segmentima suradnje na polju akcija koje bi se provodili kroz sam fond. Tematske cijeline koje smo isto tako predvidjeli i za koje mislimo da je to zaista dobar mehanizam kako bi se i dodijelili sredstva fonda i to na progresivan način. Prije svega kad je riječ o potrebama, kad je riječ o situaciji i o hitnosti situacije. Tako da želimo usmjeriti sredstva i predložili smo i same postotke kad je riječ o zakonite migracije, azilom i ponovnog povrata. Ovi postoci će biti E, dodijeljeni državama članicama. Međutim, isto tako želim skrenuti pozornost e, kad je riječ o važnosti moguće fleksibilnosti koja se upravo događa kroz ove tematske cjeline. Dakle, sredstva se mogu dodijeliti više ili manje, ovisno o politikama i političkim prioritetima u tijeku implementacije samog fonda sve do 2027. godine. Ovaj mehanizam dozvoljava fleksibilnost i prilagodbu e, kad je riječ i o političkim aktivnostima koje će se odvijati u budućnosti. Naravno, izuzetno je važno staviti prioritete u nacionalnim programima i radnim programima kad je riječ o samim e, tematskim cjelinama, ali želio bih isto tako naznačiti i proces upravljanja koje želimo ustrojiti kako bismo osigurali e, komplementarne sinergije u samim akcijama, dakle između samih službi, između e, stupnjeva upravljanja kako bi sama tijek informacija i kako bismo upravljali i uključili i izaslanstva, ali ono što je nama jako važno jeste da prikupimo podatke, da radimo i u, na obradi podataka i da vidimo same rezultate i utjecaj ovih rezultata svih akcija koje će naš fond podupirati. Hvala lijepo. Sada dajem riječ Eli Schlein. Uh, I wanted to thank everyone for their comments and uh, Hvala vam svima na komentarima. Sigurno ćemo u narednih nekoliko tjedana imati još prilike za raspravu. Žao mi je što ste dobili ovaj prijedlog kasno. Rezultat je to tehničkog problema s kojim smo se suočili. Prošlog tjedna smo već imali to mišljenje, ali znate da ono mora proći pregled u određenim službama. U svakom slučaju u narednim tjednima imat ćemo ćemo još prilike za raspravu o svim pojedinostima. Osobito Đorđeu želim poručiti da ova uredba ni na koji način ne utječe na disciplinu povratka općenito. Ovo je samo novi fond koji se prije usredotočavao na azil i migracije, a sada bi na određeni način bio proširen kako bi obuhvaćao i tu vanjsku dimenziju, odnosno povratke. U ovom mišljenju to ne dovodimo u pitanje. Mi samo želimo uzeti u obzir gledište E, razvoja, jer naravno ovo je samo naše mišljenje, o tome će raspravljati odbor LIBE. Dakle, kada se donose odluke o povratku, onda i taj aspekt treba uzeti u obzir i kad se naravno koriste ova sredstva koja su sada na raspolaganju. Vi ste bili optimistični e, smatrajući da će migranti pročitati našu uredbu prije nego što odluče hoće li napustiti svoju zemlju ili ne. Nažalost, ja se bojim da to nije tako, da njih more neki drugi razlozi, a ne to na koji način mi raspoređujemo sredstva između azila, migracija i e, povratka. Dakle, ja nisam pratila niti jednu e, ideološku struju kada sam sastavljala ovo mišljenje. Samo sam tražila da se ova razvojna strana uzme u obzir. Slažem se sa kolegicom, potrebno je uzeti u obzir održivost e, to smo uzeli u obzir u jednom od amandmana kao i ono što je rekla Cecil i još jedan kolega. Oprostite, prolazim sada kroz bilješke koje sam pisala dok sam vas slušala. Da, razgovarat ćemo o postocima. Znate da imamo iskustvo koje nas uči da kada postoje različiti prioriteti za koje sredstva treba iznaći u istoj alokaciji moramo na određeni način uspostaviti ravnotežu. Ne smijemo e, napraviti nešto što će izazvati neravnotežu. Također moramo omogućiti državama članicama da učinkovito rade u okviru e, u okviru politike azila u Europskoj uniji da na neki način e, spriječavaju nezakonite migracije. Dakle, moramo vidjeti što ovim sredstvima možemo učiniti i za države članice i za e, treće zemlje. A osobito oni koji rade na dobrovoljnom povratku rekli su nam da je iznimno važno da vodimo računa o lokalnim kapacitetima i o e, kapacitetima apsorpcije povratnika. Dakle, ne želimo da se ljudi vrate, da se ponovno suoče s opasnom situacijom i da ponovno odluče otići. E, posljednje što želim reći je da zato što smo ovdje različite interese uključili u Istri instrument. Mnogo smo puta već razgovarali koliko je teško osigurati demokratski nadzor parlamenta jer ovaj instrument graniči sa drugim instrumentima koji već postoje kao što su recimo zaklada Europske unije za Afriku e, koja također kao jedan od svojih ciljeva ima borbu protiv nezakonitih migracija. Dakle kako bismo bili sigurni ne smijemo ovdje ostaviti ništa dvozačno, moramo se pobrinuti da se dobro i jasno sroči u tekstu koji su to ciljevi na kojima se može raditi sredstvima iz ovoga fonda. Hvala. Hvala i vama. Tako je, imat ćemo još e, vremena do 29.10. E, vremena za raspravu. Dakle, 29.10. to je rok za predaju amandmana. U svakom slučaju hvala vam lijepo, hvala kolegama iz glavne uprave Home. Mi sada idemo na 11. točku dnevnog reda, to je uspostava programa europskih snaga solidarnosti. To je još jedan novi program Europske unije u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira mi dajemo svoje zakonodavno mišljenje, a vodeću ulogu ima odbor kult, međutim mi imamo e, zakonodavno e, mišljenje za koje imamo ekskluzivnu nadležnost. O čemu je riječ? Komisija predlaže da se spoje određeni programi i instrumenti e, takozvane snage za dobrovoljnu humanitarnu pomoć koje smo nazivali volonterima pomoći Europske unije s jedne strane i s druge strane Europske snage solidarnosti kao program za mlade ljude koji je usvojen ovoga ljeta. E, već sam rekla da nadležnost dijelimo sa odborom za kulturu. Naš izvjestitelj za ovo mišljenje je, e, odnosno izvjestiteljica, oprostite, Eleni Teokauros a e, također treba uzeti u obzir i e, komisijino e, srednjoročno izvješće o inicijativi za volontere pomoći Europske unije. Dakle, htjela bih najprije da nam komisija nešto kaže o tom izvješću i da nam možda objasni zašto žele spojiti ove dvije inicijative, ova dva programa. S nama je također i gospođa Mihajla Šojdrova e, kao izvjestiteljica odbora za kulturu. Predlažem stoga da najprije krenemo sa komisijom, potom ćemo ne znam koga imamo ovdje iz glavne uprave Eko, nemam vaša imena. Imamo li predstavnika glavne uprave Eko? Dobro, e, evo, vi nam onda možete objasniti ovu novu inicijativu, a imamo ovdje i glavnu upravu za obrazovanje i kulturu. Možda nam vi možete reći ko je za što zadlužen. Dobar dan, ja sam iz glavne uprave EKO a ovdje je i kolegica iz glavne uprave EAK koja će vam se jasnije kasniti. Glavna uprava EKO bavila se ovim programom volontera za pomoć i mi smo bili zaduženi i za izvješće. Oprostite samo da pojasnim da još nemamo nacrt mišljenja, dakle ovo je prva rasprava o ovoj temi. U redu, vrijeme je ograničeno, pa nemamo vremena za punih sat vremena predstavljanja ovog našeg srednjoročnog izvješća, odnosno srednjoročne ocjene. Mogu samo reći kako smo utvrdili da je ova inicijativa za dionike važna, ali kad je riječ o provedbi ove inicijative, barem do sada, ta provedba nije bila djelotvorna niti učinkovita i to zbog iznimno sporog preuzimanja inicijative od strane nevladinih organizacija. Možda znate da komisija daje sredstva za nevladine organizacije svake godine. Nevladine organizacije mogu se javiti i onda odaslati svoje volontere. Imali smo pilot fazu tri godine, nakon toga smo krenuli s punom provedbom, ali preuzimanje ove inicijative je krenulo iznimno sporo. Dakle, nakon što je donesena osnovna uredba, doneseni su i provedbeni akti koji e, sve skupa uređuju e, poprilično detaljno. Kada je riječ o brojkama, 2015. htjeli smo imati 315 350 volontera, na kraju smo ih imali samo 44. 2016. htjeli smo ih ponovno imati 350, a na kraju smo ih imali 62. 2017. htjeli smo povećati taj broj, htjeli smo imati više od 500 volontera, a na kraju smo ih mogli odaslati samo 175. Tek ove godine kada smo smanjili cilj, odnosno smanjili određene ciljne vrijednosti, uspjeli smo distribuirati 367 volontera. No, dakle, to su podaci za 2015. 16. i dio 17. To nisu još sveobuhvatni podaci. U svakom slučaju, kad je riječ o učinkovitosti i djelotvornosti u odnosu na ono što smo planirali ostvariti ovim programom, su nezadovoljavajući. Utvrđeno je da je program veoma složen, da su standardi za upravljanje volonterima i ono što se očekuje od organizacija koje u tome sudjeluju e, veoma e, teški. Dakle, za sudjelovanje u programu e, uvjeti su veoma složeni. Primjerice, provedbena uredba kaže da slobodna mjesta moraju biti objavljena tijekom četiri tjedna, nakon toga treba organizirati dvotjednu izobrazbu. Dakle, od e, objavljivanja i potpisivanja bespovratnih sredstava do samog e, odašiljanja volontera prođe mnogo vremena i postupak je veoma složen. Također je utvrđeno da kada je riječ o upravljanju provedbom, a to radi izvršna agencija glavne uprave EAK, utvrđeno je dakle da oni e, dobro rade, međutim da postoji potreba da se smanje određene administrativne prepreke i obveze vezane uz upravljanje volonterima i to su uvjeti koji predstavljaju veliko opterećenje kako za glavnu upravu, tako i za lokalne djelatnike. Još jedan problem je to što program nije dovoljno poznat, potrebno je pojačati promičbu sa strane komisije i općenito govoreći što se nas tiče, spajanje ovog programa sa snagama solidarnosti moglo bi pomoći da se prevladaju određene manjkavosti. Dakle, ovo je opsežan program i mogli bismo imati koristi od velike promidžbe, između ostalog zahvaljujući i nacionalnim agencijama koje se bave i europskim volonterima pomoći, tako i europskim snagama solidarnosti. također smo utvrdili da europski građani koji žele volontirati smatraju da je za njih mm, to komplicirano jer postoje dvije vrste snaga, dvije, dva različita portala, dva načina za prijavu, a na ovaj način spajanjem bismo dobili jednu platformu, e, jedan portal na kojem bi se građani mogli prijaviti kako bi bili odabrani i općenito govoreći kroz ovakvu integraciju mogli bismo spojiti i neke druge službe, promičbu, informatičke službe, edukaciju e, i slično, pa bismo mogli i uštedjeti određena sredstva. Evo, toliko što se tiče ove srednjoročne ocjene, e, a rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hoćemo li čuti i predstavljanje novog instrumenta? od strane glavne uprave za kulturu. Evo možda da nam vi iznesete tu um, to mm, predstavljanje. Prije svega, jer koliko čujemo, ova ocjena nije baš bila osobito pozitivna, uh, pa što bismo sad mogli reći komisiji. Dobro, imate to iskustvo, e, ono nije osobito pozitivno. Što iz toga možemo e, naučiti, što sad možemo učiniti, treba li nastaviti s nečime ako to nije učinkovito i kako će izgledati novi prijedlog, kome je on namijenjen ili također namijenjen mladim ljudima. Dobar dan, ja sam Robert Franče, dolazim iz Glavne uprave za obrazovanje i kulturu. Imate pravo, novi prijedlog je zapravo odgovor na sve one preporuke koje proizlaze iz srednjoročne ocjene eh, dosadašnjeg programa E, predlažemo da e, sustav upravljanja bude vrlo jednostavan, usredotočavamo se na kvalitetu aktivnosti s jedne strane i s druge strane na inkluzivu, odnosno uključivanje. Dakle, naše iskustvo govori da jedno od troje e, volontera su mladi ljudi i kad govorimo o integraciji ovdje mislimo na dvije važne stvari, to su učinkovitost i djelotvornost. E, jedna od koristi integracije ovih dvaju programa bilo bi to što bismo sada imali jedan jedini brand koji bismo onda mogli bolje komunicirati i smanjiti novac za promidžbu nego bismo mogli osigurati i bolju vidljivost tog programa. Trenutačna Europske snage solidarnosti imaju portal na kojem je do sada se prijavilo 80 tisuća mladih ljudi koji su iskazali svoju spremnost da e, se aktiviraju u području pružanja solidarnosti u Europi. Ako ćemo sada imati zasebni dio koji će se tisati upravo pružanju humanitarne pomoći, tada bi i vidljivost pružanja humanitarne pomoći mogla biti mnogo veća. Zatim možemo se osloniti na jedinstveni mehanizam za provedbu, to je mehanizam za provedbu koji već 25 godina dobro funkcionira, u e, europskim, e, služ, europskim snagama solidarnosti. Imali bismo jedinstvene alate i tim jedinstvenim alatima e, vjerujemo, odnosno sigurni smo da bismo mogli također ostvariti određene uštede. Svakako postoje i zasebna obilježja aktivnosti vezanih uz pružanje humanitarne pomoći koje bismo naravno svakako uzeli u obzir. Primjerice organizirali bismo zasebne module izobrazbe za oni koji bi se bavili pružanjem humanitarne pomoći. U sažetku mislim da smo izvukli mnogo zaključaka iz preporuka koje smo dobili e, predlažemo određenu pojednostavljivanje strukture kako bismo osigurali učinkovitost, djelotvornost i sve što je potrebno e, kako bismo zadovoljili određena načela poput neprofitabilnog rada e, i inkluzive. Hvala vam lijepo. Eleni, slažete li se da najprije damo riječ e, zastupnici Šojdrovoj? Izvolite, recite nam što vaš odbor misli o ovom prijedlogu. Zahvaljujem predsjedateljice, hvala mi što ste mi dali riječ, hvala vam i što ste me pozvali na ovu sjednicu. Drago mi je što mogu sudjelovati u ovoj razmjeni mišljenja s vama. E, svakako znam da je pitanje humanitarne pomoći ekskluzivna nadležnost vašega odbora, no evo slušam ovu srednjoročnu ocjenu programa Europske unije za pružanje pomoći i tu vidimo da postoje određene manjkavosti spajanje programa pružanja humanitarne eh, pomoći i sa snagama solidarnosti E, ima i prednosti, ali predstavlja i potencijalni rizik. Prednosti su e, dostupnost i vidljivost. Snage solidarnosti sasvim sigurno dati će veću vidljivost mogućnostima volontiranja time što ćemo imati takozvani one stop shop i jedinstveni brand sa europskim snagama solidarnosti. Očekujemo da bi na taj način olakšali organizacija da pronađu mjesta za potencijalne kandidate i da pronađu potencijalne kandidate koji bi također kroz jedinstveni portal mogli lakše pristupiti mogućnostima volontiranja. Slažem se sa kolegama iz glavne uprave EAK da sasvim sigurno jedan jedinstveni program ima velikih prednosti. S druge pak strane moramo i to reći postoji dobno ograničenje od 30 godina koje bi se onda sada e, odnosilo i na pruženje humanitarne pomoći. Ja osobno nemam ništa protiv, na kraju krajeva snage solidarnosti su program namijenjen mladim ljudima i u tom slučaju bismo ovo dobno ograničenje trebali imati za sve koji sudjeluju u provedbi ovoga programa. Povrh toga, po statistici statistici koju ja imam, samo 14% sudionika programa do sada e, su bili stariji od 30 godina, možda predstavnici komisije to mogu prokomentirati. E, dakle, osobe starije od 30 godina i dalje bi mogle e, sudjelovati u humanitarnim aktivnostima, ali ne u sklopu snaga solidarnosti. No, koliko znam, s određenog gledišta humanitarne aktivnosti su specifične i kad kad su za njih potrebne zrelije osobe jer mogu podrazumijevati i veću opasnost. Zbog toga bih poštivala vaše mišljenje, mišljenje koje će biti sadržano u e, vašem izvješću. Ja sam nacrt svog izvješća već podastrla, razgovarat ćemo o tome na odboru u srijedu predložila sam nekoliko horizontalnih promjena koje bi utjecale i na pružanje humanitarne pomoći. Prije svega odlučila sam ponovno ovdje uključiti neke dijelove koje su bile dio sporazuma nakon trijaloga, a vezano uz uredbu o europskim snagama solidarnosti. Htjela bi također ovdje uvesti određene indikativnu podjelu proračuna za ove um, zadaće. Dakle, mislim da je to ključno kako bismo se pobrinuli da humanitarna pomoć e, zadrži svoje mjesto unutar rada snaga solidarnosti mi smo se svojedobno dogovorili da će 90% sredstava ići na volonterski rad, a 10% na izobrazbu i upravljanje. Mislim da je to bilo prikladno. Također bih htjela objasniti zašto bismo ovdje još integrirali humanitarnu pomoć. To bi značilo da bi 86 posto sredstava bilo namijenjeno e, programima solidarnosti i volontiranju, 8% radnim mjestima i izobrazbi, a 6% humanitarnoj pomoći. Tih 6% e, je veći iznos od trenutačnog e, proračuna Europske unije za Eh, humanitarnu pomoć koja iznosi 147,9 milijuna. Eh, zatim eh, predlažem niz mjera koje bi mogle povećati vidljivost ovog programa. Kao što znate, komisija je dosta ambiciozna. Oni predviđaju 350 mjesta u svakom slučaju moramo biti e, sigurni da postoji dovoljno zainteresiranih i dovoljno zainteresiranih volontera i dovoljno zainteresiranih organizacija koje bi ih trebale primiti. U svakom slučaju program treba promicati kroz dinamičku komunikaciju sa e, osobitim naglaskom na društvene medije. Promidžba se mora pojačati u udaljenim krajevima i kad govorimo o oznakama kvalitete, mislim da je važno da napravimo podjelu e, ovisno o području, recimo zahtjevi za radna mjesta ili izobrazbu razlikuju se od zahtjeva za humanitarnu pomoć i to treba voditi imati na umu. Povrh toga predlažem čitav niz promjena koje neće izravno utjecati na pružanje humanitarne pomoći, ali bi mogli poboljšati uvjete. Recimo, naglasila bih cilj uključivanja, dakle inkluzije, osobito da se e, pristup omogući onim ljudima ili omogući bolji pristup onim ljudima koji inače imaju mali broj prilika. Nacrt svog izvješća izložit ću 10. listopada. Dobrodošli ste na tu raspravu, možete u njoj sudjelovati. Nadam se da ćemo dobro surađivati sa E, izvjestiteljicom za vaše mišljenje i radujem se i ovoj raspravi. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Leni, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Usprkos činjenici da je pravni okvir i područje primjene programa e, Europskih snaga solidarnosti zapravo postoji u prijedlogu gospođe Georgijeve bivše povjerenice za humanitarnu pomoć koji se tiče e, formiranja humanitarnih snaga na razini Europske unije. Mi sada ipak, čini mi se, se bavimo nečim drugim. Stoga molim E, da mi dopustite da se usredotočim ovdje na neka pitanja i da zapravo izrazim e, neke nedoumice. Kad je riječ o e, dobrovoljnim snagama početkom 2017. odnosno 18. Samo je 206 volontera poslano u 28 država članica od 2015. godine, a to je jako nizak broj. Sa uključenjem te linije u Europski program za solidarnost moglo bi se stvoriti više sinergija, čime se stvaraju mogućnosti za povećanje vidljivosti humanitarne pomoći. I ovdje se pojavljuje pitanje. Zašto je taj broj tako malen? Imam čak i jedan odgovor. Razlog tomu je činjenica da je svim volonterskim organizacijama Europe bilo e, teško registrirati svoju organizaciju pri ECO. Evo primjerice, osobno znam na desetke tisuća ljudi koji rade ne samo e, u Europi, već i diljem svijeta kao volonteri. Mislim da se ovaj problem treba riješiti postupkom u tijeku. Zatim, tu su sljedeći problemi. E, učinkovitost programa e, Europske solidarnosti koji mora osigurati i biti e, jasna referenca za postizanje naših ciljeva i to bi trebalo biti, osnova za pravnu bazu. Osim toga, postizanje, odnosno referenca e, na održive ciljeve razvoja e, spominje se samo kad je riječ o klimatskim promjenama, a to je nešto što je važno i kod e, prirodnih katastrofa i davanja humanitarne pomoći. Međutim, reference na aktivnosti u različitim programima u kojima se postižu održivi ciljevi razvoja su vrlo važni. Također, htjeli bismo da se ono da se e, konkretno područje jasnije informira, da se e, poveća vizibilnost e, snaga solidarnosti i da se pruži mogućnost mladim evropljanima da se pridruže ovoj kampanji putem društvenih mreža i na druge načine. Osim toga imam jedan komentar vezano za ovo što ste vi rekli, kolegice. Naime, prije su svi e, volonteri Europe bili određene dobi. Sad su to osobe e, starosti Bernarda Kušnera i malo manje od njega. Želim reći, ne možemo isključiti osobe starije od 30 godina e, iz programa, odnosno iz sudjelovanja u edukaciji koja se održava da bi mogli sudjelovati u tom programu. Zatim tu je osiguravanje e, uvjeta za sudjelovanje u tim programima imajući na umu potrebe mladih u različitim društvima kao i stvarnost na terenu kad je riječ o pružanju humanitarne e, pomoći. Konkretne obilje, konkretna obilježa e, humanitarne pomoći i zemalja primateljica treba uzeti u obzir Dakle, kao što su rekli, proširit ćemo program na prekomorska područja i na područja koja su udaljena od EU, ali i njihovo susjedstvo. Sljedeća točka je poseban naglasak na socijalnu ekluziju, naročito ranjive skupine, te paziti da se stvaranje radnih mjesta, odnosno aktivnosti koje se tiču stvaranja radnih mjesta, bave i neprofitnim područjima. E sad, tu mene brine još jedna stvar. Ne želimo stvoriti stotinu, e, sto tisuća novih radnih mjesta u Europskoj uniji. Jer onda takvo, takve snage ne bismo mogli e, nazivati dobrovoljnima, dakle volonterima. Zatim, tu se spominje e, kultura volonterstva i njegovanje vlastitih inicijativa radi provedbe vlastitih e, projekata u korist lokalne zajednice, nediskriminirajućim pristupom i poštujući ranjivosti udaljenih zemalja i teritorija. Na taj način približit ćemo se postignuću održivog razvoja i iskorjenjivanju siromaštva. Poštovana predsjednice, iz vlastitog iskustva mogu reći sljedeće. Samo mladi nastavnici i socijalni radnici žele sudjelovati. Ne vidimo, e, dakle ne nailazimo na povećanje e, broja medicinskih sestara ili liječnika koji bi se htjeli uključiti u naš program. Stoga na tome treba raditi. Rado ću čuti bilo kakve vaše komentare i razmišljanje. Hvala što ste me saslušali. Um, Hvala lijepa. Imamo izvjestitelj u sjeni, gospodin Enrique Guerrero i ostali su tamo do zata, no želi se još neko riješiti za riječ. Evo dajem riječ Michel, ali molim da uzmete u obzir da moramo završiti u sedam i imamo još jedno izvješće do kraja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Imamo uredbu, međutim prije toga smo Dakle, naime, prije nego što smo dobili mišljenje nismo imali nikakav dokument pred sobom, nismo se mogli na nešto e, osvrnuti. Ovo je sada prva razmjena mišljenja, tako da sada možemo na neki način izraziti svoja stajališta. Kad pokušavamo stvoriti neka nova rješenja, a ovdje rješenje nije u potpunosti novo, ali proizlazi iz dosadašnje prakse, onda je najvažnije temeljito analizirati sve ono što je prethodno već učinjeno. Znamo i čuli smo tijekom rasprave da učinkovitost dosad nije bila na najvišoj mogućoj razini. Smatram da je to zaista e, svojevrsno upozorenje i da e, se sada svi moraju trgnuti. Možda autori inicijative i jesu imali dobre ciljeve i dobre namjere, no nisu zalazili u detalje. I stoga moramo e, pokušati izbjeći tu pogrešku. Ko prvo želim sagledati analize i zaključke koji bi nam dali odgovor na pitanje zašto je učinkovitost bila tako slaba i zašto je interes mladih na tako niskim granama. Nađemo li odgovor na to pitanje, moći ćemo iznaći bolja rješenja i izbjeći prethodne greške. Još nešto što me zanima, što, što se zapravo pitam, jest što želimo postići, odnosno što komisija želi postići, a samim time onda i mi, jer mi u tome sudjelujemo. Želimo stvoriti učinkovitu, dinamičnu strukturu koja će funkcionirati, odnosno djelovati u onim područjima u kojima je potrebna humanitarna pomoć. Dakle, zanima nas nova struktura, novi sustav koji će stvarno biti učinkovit. Ili možda mi pak želimo neko rješenje kroz koje eto želimo e, samo kojim samo želimo obuhvatiti što više ljudi. Gospodin Juncker je rekao da bi barem 100.000 ljudi trebalo biti ovim obuhvaćeno do kraja godine. Međutim, ja mislim da kad je riječ o humanitarnom djelovanju, nije bitan broj ljudi, već je bitna kvaliteta. Tu je riječ o pomaganju ljudima. I stoga je to vrlo važno pitanje. Želimo li mi učinkovitu strukturu ili želimo strukturu koja će davati dobre statističke podatke, a naročito u pogledu broja ljudi koji sudjeluju u toj strukturi. Sljedeće pitanje tiče se birokracije. U svakoj profesionalnoj komercijalnoj djelatnosti, dakle u poslovnoj djelatnosti, kad ljudi naiđu na nekakve birokratske barijere, oni nastoje te barijere na neki način E, premostiti, odnosno nadići. A kad govorimo o dobrovoljnom radu, o, o, o volonterstvu, e, oni koji zaista žele pomoći, motivirani su dobrom voljom. I kad se susretnu sa svom tom birokracijom, kad shvate koliko papira treba ispuniti, gube volju i to je možda jedan od razloga zbog kojih je interes tako slab. Ideja spajanja ovih dva inicijativa može dovesti do do otprilike nekakvih nerealnih očekivanja koja bi se se mogla usporediti s onim da mislite da će čaj postati slađi ako ga duže miješate. Drugim riječima, važno je analizirati što je dosad napravljeno, isto ga povući nekakve zaključke i onda početi djelovati ne bismo li izbjegli pogreške. Da se vratim sad na ovo pitanje koje sam postavila na početku. Želimo li učinkovitost ili želimo dobre podatke. Ako zaista želimo učinkovitost, onda mislim da nikako ne smijemo propustiti ili izostaviti ili zanemariti iskustvo onih koji su već nekom pomogli. Mislim da ih ne možemo spriječiti da djeluju samo zato što imaju 30 godina. Hvala vam lijepa. Enrique Guerrero Salon. molim vas imajte na umu e, vrijeme. Hvala vam lijepa. Pa u principu dok ne dođemo do konkretnog prijedloga odbora za kulturu, koji ćemo dobiti u narednim danima, Dakle, prije što dobijemo nekakvo mišljenje ili nekakav nacrt, jako je teško izraziti mišljenje o nekim vrlo konkretnim pitanjima. Ali bez obzira na to ja ću dati dva, tri e, opća komentara. Prvo, kao predsjednik e, komisije Claude Juncker je o tome govorio 2016. E, za vrijeme njegovog govora o stanju Unije. Tada je iza cijele te priče bila je jedna e, ideja o mobilizaciji, o pokretanju e, mladih u Europi i njihovom angažmani u, e, angažmanu u djelovanju, u volonterskom radu. Jer volonterstvo postoji u svakoj državi, članici, u svakoj zemlji. Dakle, o čemu se radilo? Dati Radilo se o tome da se tome što već postoji u svakoj državi članici i u tom volontarijatu da svojevrsni evropski pečet. To je nešto što je recimo to tako usporedivo sa Erasmusom, samo što ovo motivira i pokreće mlade europljane u aktivnostima u kojima se drugi ma pomaže drugima koji imaju različite druge probleme, ovisno o tome u kojem su dijelu stanovništva i u kakvim se problemima nalaze. Slušajući ove današnje brojke, eh, eh, ne možete nego biti pesimisti, jer ako smo mi na razini Europske unije samo 500 osoba i samo 175 smo ih zapravo angažirali, pa kad to podijelimo na 28 država članica ili čak 27, onda zaista dolazimo do poražavajućih, ako ne i smiješnih brojeva. Bi li se to moglo promijeniti? Spajanjem ovih dvaju tijela, odnosno ovih dvaju instanci, koje se sada bave volonterstvom pa kamo sreće. Ali u svakom slučaju stajalište komisije o razvoju i moje stajalište kao osobe koja se bavi humanitarnim radom mogu samo reći da je sve što smo čuli pozitivno za humanitarnu pomoć. E, postoje edukativna tijela, postoje konkretne e, karakteristike volontera, koje treba uzeti u obzir pri organizaciji tog nadležnog tijela za volontere. I mene iskreno brine to ograničavanje e, starosti i to iz različitih razloga. U raznim e, humanitarnim krizama e, osobe koje su mlađe od 30 godina možda i neće baš biti dobro došla. Nekad će se s krizama trebati nositi pomoću već formiranih ljudi koji imaju veliku sposobnost samokontrole, koji su e, iskusni, koji imaju ono iskustvo života koje vam daje svojevrsnu e, otpornost na neke stvari s kojima ćete se susresti. Dakle, postoje neke humanitarne situacije u kojima e, da pače ne bi bilo poželjno smanjivati dob volontera. Ja smatram da postoje drugi aspekti volonterstva koji bi se mogli potaknuti, odnosno u kojima bi se trebalo zatražiti ili poticati mlade ili još mlađe e, volontere. Međutim, to kad je riječ o humanitarnoj pomoći možda ne bi bilo najbolje. Hvala vam lijepa. Prije nego što vratim e, riječ izvjestitelju, ja bih sama htjela nešto dodati. Mislim da je Enrique u pravu. Trebamo se zapitati koji je cilj ovog projekta. Jer čini mi se da se sada odjednom bližimo pretvaranju svega toga u nekakav projekt za mlade ili mlade dobrovoljce. Mislim, Pitam se je li to dobra poruka koju želimo odaslati zemljama diljem svijeta koji se nalaze u nevolji. Da evo sad ćemo mi poslati naše mlade neiskusne ljude. Evo Afrika recimo ima na stotine tisuća mladih ljudi koji sami mogu napraviti e, neke stvari koje bi mogli imati korist od toga. Stoga nisam baš sigurna da bismo trebali slati naše mlade. Ako je riječ o humanitarnoj pomoći, onda se onda baš tu treba staviti naglasak na iskustvo na možda liječnike i sestre koje će, e, ili medicinske tehničare koji će donijeti specifično tehničko znanje i iskustvo u tu zemlju. Stoga mi je ta, to starosno pitanje isto upitno. Postoje mnogi umirovljenici koji imaju puno iskustva i koji bi možda puno bolje bilo poslati u neke situacije jer bi mogli puno više toga dati u humanitarnim e, e, e, pitanjima. Dakle, čini mi se da ovdje pitanje aktiviranja mladog stanovništva, kao što je recimo program Erasmus, miješamo sa humanitarnim. Nemamo više puno vremena, dajem samo riječ Leni, ne bi li zaključila svojim, sa svojim zadnjim E, komentarima. Ali kažem, trebamo o tome još malo razmisliti ne bi to funkcioniralo. Kao prvo, hvala svima na njihovim komentarima. E, o svemu ovome ću ozbiljno razmisliti pa ću se e, na kraju ponovno javiti. No želim reći nešto drugo. Interes do sad nije bio slab samo stvar je bila u tome što je mladima bilo teško doći do sredstava, naći financiranje, odnosno pristupiti humanitarnim organizacijama da bi dobili da bi prošli edukaciju koja im je bitna i potrebna da bi mogli raditi na terenu. A upravo su oni bili iznimno entuzijastični. E, također se slažem sa kolegom e, Gererom Salomom kad u onom dijelu kada on kaže da bi onaj tko ide na teren trebao biti dovoljno zreo, odnosno iskusan. I da entuzijazam sam po sebi nije dovoljan. To je iznimno važno i to spašava živote. Drugo, a to uvijek svima E, kažem, e, trebamo izbjeći stvaranje profesionalne vojske volontera. Mi želimo e, vojsku volontera, ali ne profesionalnih. Hvala vam lijepa, radujemo se vašem izvješću. S veseljem ga iščekujemo, kao što se radujemo i suradnji s našim kolegama iz Odbora za kulturu. I sada prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, 12. točka dnevnog reda koja se tiče novog europskog programa E, to, to su zapravo posebne odrebe za cilj europske teritorijalne suradnje Interrega uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj. E, isto tako se tiče e, prekomorskih i trećih zemalja. Evo, kolega Carlos, oprostite, kolegica Eleni Teokarus je naša izvjestiteljica za mišljenje, pa možda s obzirom na to da imate samo 10 minuta da vi izložite svoje, a onda dajmo kratko ostajemo riječ. Danas sam imala dosta težak dan, da. Svrha ove europske teritorijalne suradnje je e, poticati na suradnju unutar država članica i između država članica i trećih zemalja ili prekomorskih zemalja i teritorija. Očekuje se da će ovaj novi, ova nova predložena e, uredba za razdoblje od 2020. do 2027. pojednostavniti E, suradnju izvan EU-a. Usporedno s time, e, budući e, financijski instrumenti, uključujući one za međunarodnu suradnju i za međunarodnu, međunarodno financiranje, žele uspostaviti jasna pravila za korištenje sredstava iz Intereka, budući da nije pravno moguće uspostaviti jedinstveni fond za suradnju unutar evropskih granica. Sadašnji Dakle, cilj sadašnjeg prijedloga je bolje upravljanje Interregom i sigurnija Europa. Ovaj prijedlog u skladu je s novim europskim fondom za razvoj, odnosno njihovim ciljevima, to je čišća Europa, e, bolje povezana Europa, e, socijalnija Europa i Europa bliža građanima. E, smatramo da e, treba podržati ovaj prijedlog, ali da ga treba i poboljšati. Naš prijedlog stoga je usredotočen na sljedeće. Sve Interreg komponente trebale bi doprinijeti postizanju e, ciljeva održivog razvoja i iskorjenjivanju siromaštva, kao što je jasno navedeno u članku 208 Lisabonskog ugovora. Postizanje koherentnosti u svim europskim politikama ključno je za postizanje ciljeva održivog razvoja. E, stoga bi strategija za svaki Interregov program trebala pokazati kako će ovaj program doprinijeti postizanju e, ciljeva održivog razvoja e, kao što je navedeno u programu za razvoj do 2030 kako bi sve zemlje i teritorije mogli učinkovito sudjelovati u ovom programu i kako bi se konkretni izazovi i potrebe tih e, prekomorskih zemalja i teritorija u potpunosti uzeli u obzir u osmišljavanju tih programa. Svrha pridruživanja je promicati gospodarski i socijalni razvoj tih zemalja i teritorija te uspostaviti bliže e, gospodarske odnose s njima i s Unijom u cjelini kako bi se dalje promicali interesi i prosperitet e, stanovnika tih zemalja i teritorija. Interreg bi također trebao doprinijeti postizanju e, klimatskih ciljeva Europske unije i međunarodnih sporazuma kao što su COP21. Rodna perspektiva bi se isto tako trebala ugraditi u sve interregove komponente o konkretnim ciljevima e, STG-a, klimatskih promjena, smanjenja e, siromaštva i e, otpornosti zajedno sa upravljanjem granicama i sigurnošću, promičući temeljna prava i slobode i davajući podršku civilnom društvu i nedržavnim akterima te promicajući e, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije. Poštovana predsjednice, evo, veselim se vašim primjedbama a i primjedbama naših kolega. Izvolite. Hvala lijepa, nemamo puno vremena na raspolaganju. Neki izvjestitelji cijeni. Gospodin Cerar, želite li se javiti za riječ? I Cecil Kenge. Da, evo rado, jer smo u odboru za razvoj upravo smo raspravili o tome da osnažimo strategiju interega i to u okviru Interrega imamo najbolju osnovicu da se obuhvate i surađuju prekogranične regije, ali institucije. Sve do sada programi Interrega su najčešće bili bazirani na unutarnjem planu unutar Europske unije i imali svoje djelovanje unutar Europske unije. Mislim da bi sad bilo krajnje vrijeme da i mi kao odbor damo jasan signal da se i prekogranično moraju poduzeti koraci u pogledu suradnje i da se programi interega moraju provoditi i van naših granica. Zato nam je potrebna i potpora na odbora za razvoj, kako bi sredstva za programe Interrega ne kao do sada, kao što je predloženo u prilogu komisiju, smanjuju, već da se barem ostanu na razini e, ovog programskog perioda i možda bi još i bolje bilo, s obzirom da je ovaj instrument e, međuregionalne suradnje povezan i sa teritorijalnom suradnjom i dao je izuzetne rezultate kad je reč o srastanju, kad je reč o koheziji i kada bi se ta sredstva još e, E, povećala, ali svakako zadržavanje postojeće razine financijskih sredstava, ako bismo i to mogli povezati pak e, s druge strane sa ciljevima suradnje i regije Europske unije, te isto tako svih oni institucija koje rade na programu Interreg, da bismo ih mogli uključiti u sve ovo skupa, tada mislim da bi to bio jedan pozitivan učinak nego li da samo imamo razvojnu suradnju koja je predmet e, posla komisije ili samih država članica. Hvala lijepa na ove dvije minute. Cecil, dvije minute najviše. Dobro. Hvala lijepa, Linda. Ja bih e, sa svoje strane željela zahvaliti Eleni što je izvjestiteljica upravo spomenula, komisija bi trebala se pobrinuti o tome da sam pristup bude olakšan, da sama sredstva e, kada je riječ o ruralnim područjima Interreg programa bude dostupan. Ovo je dobra polazična osnova mnogi predlozi odbora e, regiji. Mislim da su dobri. Interreg kao takav je zapravo jedan Mm, od najdražih programa Europske unije, poput Erasmus Plusa, koji zapravo pospješuje ovaj osjećaj pripadnosti, građani Europske unije mogu se pri tome susretati, teritorijalna neovisnost se time i dalje podupere, mogu se razvijati programi, međutim za to nam pak trebaju kapaciteti i to bi trebao biti ujedno i naš prioritet. Prije svega kad je reč o tome da teritorijalna integracija e, treba biti osnažena, stoga je potrebno e, ova e, izvangranična suradnja koja je spomenuta. Mi u našem odboru moramo se pak pomiriti o tome da programi u okviru Interrega, dakle sve ono što se odvija preko eksternih investicija, na neki način bude i u skladu sa smjernicama koje su postavljene bilo da je riječ o društvima, civilnim društvima ili o privatnim osobama, oni moraju imati lakši pristup interegu, ali isto tako i nadzorni mehanizmi moraju funkcionirati. Kad je riječ o suzbijanju, dakle, e, promjena okolišu, kada je riječ e, o agendi 2020. godini, jedna od zadnjih točaka koju valja prepomenuti to je zaštita manjina i to u svim oblicima. Program Interreg znači da u Europskoj uniji i u trećim državama koje su partneri najranjivije osobe trebaju e, biti u središtu pozornosti. Hvala lijepo izvjestiteljici i želim uspješan rad. Evo imamo još jednu minutu. Eleni, ako želiš dati zaključak. Nažalost, komisija se neće moći javiti za riječ. Mi moramo točno u 7 sati završiti. Sljedeći puta ćemo nastaviti. Mislim da se moramo vratiti. E, e, rok e, za upućivanje amandmane je 26. listopada u 10 sati. Hvala lijepo na razumijevanju komisije. Možda u nekom budućem trenutku kolege želimo pozvati s time da od sutra u 9 sati jutro u 2 Q2 saslušanje o novim instrumentima i to u dvorani 2 Q2 a nakon toga glasovanje o nagradi Saharov. Molim vas da se nađemo sutra u 9 sati u dvorani 2Q2. Hvala i prevoditeljima.